Ladies and gentlemen, Dame i gospodo, molim vas, izvolite sjesti, odmah ćemo početi. Dobro jutro i dobrodošli na sastanak odbora za sigurnost i obranu. Pozdravljam sve prisutne kao i obično, naš se e, sastanak odbora prevodi na jezike svih punopravnih članova e, našeg pododbora za sigurnost i obranu. Ovaj se sastanak također može pratiti putem interneta i web streaminga. Prazimo odmah na dnevni red današnjeg sastanka. Obavještavam vas da nakon nedavnih rasprava na odboru za vanjske poslove, a naročito slijedom granatiranja Mariju Polja u istočnoj Ukrajini, da sam odlučila uključiti kratku informaciju koja je u nadležnosti našeg odbora i koja će govoriti o civilnoj i vojnoj situaciji. Radi se o, o informaciji što smo dobili od Konstantina vele veleposlanika pri stalnoj misli, misiji Ukrajine pri Europskoj uniji. Ako pristanete dakle na tu i promjenu dnevnog reda, uvrstili bismo e, točku informiranja u Ukrajini neposredno nakon točke u kojoj ćemo govoriti o Bosni i Hercegovini. Hvala lijepo. E, dnevni red time usvojen. Dopustite mi da sada vrlo toplo pozdravim našeg prvog značajnog gosta, generala Adriana Brečova. On je izuzetan zapovjednik, sada je na čelu misije Europske unije u Bosni i Hercegovini, dakle misije Eufor Altea. Radi se o čovjeku koji ima zaista ogromno e, i raznovrsno iskustvo da jedino što možemo napraviti je da mu odmah damo riječ kako bi započeo svoje izlaganje. Osvrnut ću se ipak na njegovom e, iskustvu na bojštima u Falklandu, Afganistanu i na Zapadnom Balkanu. E, dobrodošli generale. E, izvolite, e, imate riječ. Hvala lijepa na ovim ljubaznim e, riječima predstavljanja. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, dobro jutro. Jako mi je drago da vam se mogu obratiti po prvi puta kao operativni zapovjednik za operaciju Altea u Bosni i Hercegovini. Ja sam u Bosni E, i Hercegovini dva puta bio e, e, dva puta bio zapovjednik kako eskadrile, <clears throat> tako i jedne bojne. <clears throat> I pokušali smo tada pridonijeti miru i stabilnosti <clears throat> toj zemlji koja je tada bila u ratnoj situaciji. Iako E, ja nisam stručnjak za politiku, ipak moram reći par riječi o tome. E, Sve političke odluke u Bosni i Hercegovini su zapravo nešto što su e, diktira Dejtonski sporazum i stoga je vrlo teško donosti odluke. To je zapravo nešto što se odražava kako na sektor obrane, tako i na sve druge sektore. Ipak, nakon izbora prošle godine u Bosni i Hercegovini, možemo biti djelomično optimisti, zato što se Njemačka odlučila da ponovno počne sa e, postupkom kojim e, bi se e, prioritet dao gospodarskim reformama i socijalnim pitanjima koji su od izravnog i neposrednog interesa za stanovnike Bosne i Hercegovine. E, to je također bila situacija koja je e, izrasla iz činjenice da su u veljači prošle godine bili mnogi socijalni nemiri sve skupa se zasniva na e, europskim integracijama, a također ima i pozitivnih koraka u okviru akcijskog plana za članstvo u NATO savezu kada se govorilo o nekretninama e, vojnih e, snaga. Čak je i srpski predstavnik u predsjedništvu se zalagao za to da dođe do ulaska u NATO. Ipak, trebamo vidjeti kako će biti socijalni pokazatelji koji će zaista biti pravi barometar situacije. Ono što je sada pozitivno je da vojne snage Bosne i Hercegovine predstavljaju jedno od malobrojnih tijela u kojem su zastupljeni predstavnici tri konstitutivna naroda. Ta institucija prilično dobro funkcionira i sama je nasebne ponosna, e, tako da se usuđujem čak reći da u e, Oružanim snagama Bosne i Hercegovine ima <clears throat> element nacionalnog ponosa prošle godine vojne snage pomogle su u borbama protiv poplava. I isto tako sudjelovali su u međunarodnim operacijama stabilizacije, primjerice one u Afganistanu. EUFOR pažljivo prati sigurnosno okruženje u Bosni i Hercegovini, izgradnja kapaciteta i obuka su glavna okosnica e, europskih snaga. Ono što smo mi učinili pozdravljeno je u Bosni i Hercegovini, a e, kapacitet je bio poboljšan. Međutim, e, to je sve ograničeno i uvjetovano time da Bosna i Hercegovina reformira obrambene snage. Prepreka tome su birokratske i strukturne struktura organizacija u oružanim snaga Bosne i Hercegovine zbog kojih ne mogu primjenjivati naše savjete. Treba također imati političko vojstvo u Ministarstvu obrane koje će htjeti i moći napraviti te reforme. U protivnom, napredak će biti ograničen. Tijesno surađujemo s NATO savezom kako bismo radili na većoj pripremi oružanih snaga. E, EUFOR se koncentrira na taktičkoj obuci. To se radi u skladu s dogovorenim ciljevima u okviru partnerstva koji NATO ima s Bosnom i Hercegovinom prošle godine izgradnja kapaciteta i obuka je odrađena prema planu i napredovali smo na nekoliko područja. Radimo s oruženim snagama Bosne i Hercegovine kako bismo izgradili zajednički program za specijalnu obuku. Nakon temeljne obuke uglavnom su se išlo na misije čuvanja gdje su e, za vrijeme smjena i za vrijeme odmora oni mogli učiti neke druge e, vještine. S vremenom su vidjeli da su oni sada postali e, više puni povjerenja u to što rade i činjenica e, da je došlo do poplava prošle godine zapravo je dala priliku za e, pripreme uživo za e, ponašanje i reakciju na elementarne nepogode. A oružane snage Bosne i Hercegovine pokazale su da mogu dati pomoć građanima Bosne i Hercegovine. E, naš posao traži da radimo na jednom e, sigurnom i zaštićenom okruženju s obzirom na to koliko smo mnogobrojni eufor e, može teško više učiniti, a da pritome ne dobije pomoć. Možda se sjećate prije godinu dana socijalni nemiri pretvorili su se u nasilne nemire, a um, lako je da snage javnog reda i mira izgube kontrolu nad situacijom. E, centralna tijela ili kantonalna uprava nisu se za sada još pozabavili tim situacijom. Što se tiče socijalno-ekonomske situacije, e, poplave su je samo pogoršale, a neučinkovitost vlade <laughs> još je pogoršala situaciju. Postoji im bolja suradnja među kantonalnim policijskim snagama, svejedno još uvijek postaje mogućnost da policija ne djeluje učinkovito za slučaj da nasilje se ponovno pojavi ili još gore postane dio problema. Dok ne bude bolje socijalno i ekonomske situacije, nezadovoljstvo javnosti ostaje rizik i e, nije nemoguće da dođe do e, međuetničke e, tenzija. Ja, naročito s time što se političari upravo time koriste kao izlikom za dobiju potporu za sebe dost, e, u Bosni i Hercegovini još uvijek ima viška naoružanja i municije. Mi bismo morali, e, što je naš osnovni zadatak, imati jedan sigurniji i zaštićeniji okoliš i okruženje u Bosni i Hercegovini. A drugo, moramo spriječiti da e, ta mm, municija i naoružanje završe u e, e, Libiji ili drugdje na Bliskom istoku. Čini se da je, su nedavni teroristički napadi u Parizu, da je dio naoružanja upravo dolazio iz Bosne i Hercegovine. Ovo što se nedavno dogodilo u Parizu e, ukazuje na to da se svugdje ispravno treba djelovati kada se upravlja Zalihajma streljiva i naoružanja. E, e, u Bosni i Hercegovini ima 17 skladišta streljiva i 30 naoružanja. Neki od njih su u lošim e, u lošem stanju. Dio tog naoružanja je naoružanje koje koriste vojne snage Bosne i Hercegovine. Međutim, većina toga je zastarjelo naoružanje i treba ga uništiti. Prijedlog je bio da se da se uništi e, taj višak naoružanja. Međutim, treba se vršiti pritisak e, kako bi se to napravilo brže. Vrlo je važno da se to napravi tako da budu sigurni oni koji čuvaju to naoružanje kao i okolno stanovništvo. Izuzetno je važno da e, skladišta streljiva i naoružanja koja se slabo čuvaju ne završe u krivim rukama. Nakon ljeta ponovno počemo početi s godišnjom raspravom o izvršnom mandatu operacije Altea. Čini se da bi bilo mudro i to sa manjim mogućnostima da dođe do nestabilnosti i tenzija među etničkim skupinama. Prema tome bilo bi pametno da EUFOR zadrži određeni broj snaga u zemlji kao i mogućnost da se pozove na dodatne snage izvan zemlje na koje bi se mogao osloniti za slučaj potrebe, uključujući tu i zaštitu zračnih luka osjetljivih i loše čuvanih sladiška središta streljiva i naoružanja i isto tako da može djelovati u etnički podijeljenim, odnosno mješovitim gradovima. Mi zato u Euforu radimo na izgradnji borbene pripravnosti i kapaciteta kao i obuke. Drago nam je da i ponosni smo da se oružane snage Bosne i Hercegovine zaista e, razvijaju kao jedno e, nacionalno tijelo na koje su e, građani iskreno ponosni. Međutim, još uvijek nasilje može u bilo kojem času izbiti. Nije jako vjerojatno da bi to moglo prerasti u e, veće sukobe, ali e, e, nije u potpunosti isključeno. Dakle, treba zbog toga paziti da i zato da EUFOR i dalje ima svoju ulogu gdje će biti tu kako bi spriječio eventualno izmijenje sukoba i isto tako on je je do, za dobrobit onih ljudi kojima sjećanje seže u bolna trenutke iz prošlosti. Hvala lijepa, a sada počnem raspravu najprije gospodin Galer. Hvala, general, Hvala lijepa, gospodine generalu, na vašim tumačenjima i na zadaćama kojih smo svjesni. Govorili ste o izgradnji kapaciteta i obuci kao glavnim zadaćama. Mislim da time svakako možemo dati doprinos boljoj integraciji unutar oružanih snaga. Govorili ste o sastavu e, vojske, rekli ste da su sve tri sastavnice uključene. A odgovara li to od prilike i brojnosti triju nacionalnih sastavnica, etničkih e, sastavnica u toj zemlji, dakle i e, Bošnjaka i Hrvata osim Srba. Dakle, e, je li javno mijenje takvo da to odgovara slici zemlje? Da li u strain of commandu u zapovjednom lancu možemo govoriti o pouzdanosti ili ima razloga bojazni da bi u onome trenutku kada bi došlo do krize ili kada bi u jednoj od tih e, federalnih jedinica, recimo u Republici Srpskoj, e, kada bi sigurnosne snage Republike Srpske E, nastupile, bili onda srpski dio zajedničke vojske zapravo prešao na tu stranu? Je li objektivno govorite o takvoj opasnosti ili mislite da je integracija tako snažna da bi se takve unutarnje političke krize mogle prevladati? Mislite li da je naša nazočnost glede e, kvantiteta e, adekvatna ili trebamo pojačati svoju nazočnost. Kako je vaša procjena? Hvala lijepa, gospodin Freund. Hvala lijepa. Dolazim iz Austrije, zemlje koja je također dala doprinos e, snagama u Bosni i to već niz godina. Vi ste se prvenstveno usredotočili na vojni aspekt E, situacije u Bosni i Hercegovini. No, mene ipak zanima, e, čekam vašu pažnju. E, rado bih postavio političko pitanje, naime, u čemu vi prepoznajete najveći problem u Bosni i Hercegovini? Mislim e, da smo 1995. imali sporazum iz Pariza, ako se dobro sjećam, nekoliko godina kasnije, kada je to točno bilo, ne sjećam se. Dakle, gotovo 20 godina je od tada prošlo. A s obzirom na sve moje informacije, Znate da smo imali dva, možda i tri visoka predstavnika iz Austrije e, tamo s kojima sam e, e, se često razmjenjivao, no oni su stalno isticali da ima jako malo napretka na području politike, spomenut ću samo korupciju i tako dalje. Dakle, vi ste naravno vojni zapovjednik, ali budući da tamo živite već e, dugo vremena, e, zasigurno možete dobro procijeniti situaciju bolje od e, bilo koga drugoga. Hvala lijepa, gospodin Van Norden. Hvala lijepa, gospođo predsjedniče. Generale, srdačno vas pozdravljam uvjeren sam da će oružane snage svoje zadatke krajnje profesionalno ispuniti, posebno budući da ih vode britanski časnici. Nastojat ću ne skrenuti raspravu na pitanje europske sigurnosne i obrambene politike s kojom se iz dna i dubina ne slažem jer je to E, politik koji skreće pažnje od bitnih stvari, a to je revitalizacija NATO-a. E, SDP je politički projekt političke integracije, a e, vaša je zadaća stalno biti na visini zadatka ali e, ne želim dakle skretati tim e, pravcem. No što se tiče e, osjetljivosti, odnosno izvedivosti zadataka u Bosni i Hercegovini, govorili ste o post-Daytonskoj situaciji, to već dugo traje, postoje velike probleme sa samom, samim ustrojstvom te države. Imam niz pitanja. Gdje mislite, odakle mislite da dolazi glavna prijetnja stabilnosti s obzirom na vojnu situaciju i do koje mjere mislite da postoji objektivna opasnost od neposrednih susjeda u regiji? Ja e, već dugo intenzivno pratim e, razminiravanje i budući da je za vrijeme tog konflikta e, položeno mnogo mina, a to su područja koje treba ponovno osposobiti za naseljavanje je li taj proces e, polahko e, priveden kraju i možemo li govoriti o razminiranoj Bosni i Hercegovini? I još jedno pitanje o temi koju ste tek dotakli, naime neka vrsta rasadišta e, džihadizma i džihadista. Ne znam jesu li je li javnost zaista svjesna toga do koje mjere su džihadisti aktivni unutar e, tog, bili aktivni unutar tog bosanskog sukoba. Spominjali ste i oružje kao nasljeđe tog sukoba, no imali drugih aspekata kojih nismo svjesni? Hvala lijepa, gospodine Radoš. Kolege, gospodine generale, jedna od zadaća misije eurofor Altea u Bosni i Hercegovini je podržavanje ukupne strategije Europske unije prema Bosni i Hercegovini. Vojna misija nije najbolji način podržavanja ukupne strategije Europske unije prema Bosni i Hercegovini i ta misija traje već gotovo 20 godina računajući i onaj dio koji je bio u nadležnosti NATO-a no očito postoje neki drugi razlozi zašto se ta misija podržava. Ja bih želio, želio skrenuti pozornost na sve veći problem radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini. Nedavno je bio upad u džamiju za vrijeme e, vjerskog obreda sa vrlo neugodnim porukama i sukobima unutar same džamije a u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine vrši se stalno zastrašivanje svih onih koji se protive radikalnom islamu, a pogotovo regrutiranju boraca za rat u Siriji u redovima Isila. Prema izjavama nekih pripadnika vlasti, dakle visoko pozicioniranih pripadnika vlasti, unutar vlasti Bosne i Hercegovine postoje vrlo veliki broj ljudi koji zapravo podržavaju radikalni islam i podržavaju dakle i terorizam koji može biti posljedica djelovanja radikalnog islama. Dakle, i naravno vrlo se otvoreno govori da Bosna i Hercegovina sa svojim snagama, sa svojom neorganiziranošću zapravo nije u stanju boriti se, pratiti tri tisuće potencijalnih terorista koliko ih prema izjavama dužnosnika Bosne i Hercegovine tamo ima, uključujući one koji su već bili na ratištima u Siriji i vratili se iz Sirije. Moje pitanje glasi u kojoj mjeri se Eurofor Altea i vi bavite tim problemom. Hvala lijepa. Thank you, Mrs. Lozin. Hvala lijepa, gospođa Luzin. Hvala lijepa. Na početku ste govorili o nemirima. Ako sam dobro shvatila, govorili ste o socijalnim brigama, javnoj zabrinutosti i onda je vrlo brzo došla rasprava i vaš zaključak u usporedbi, o usporedbi s Parizom, s događanjima u Parizu. I vrlo brzo se došli do toga da je logičan zaključak velikog vojnog izazova. Ja bih se vratila na uzroke nemira. Rekli ste da ti uzroci nisu e, niti analizirani, niti izmijenjeni do dana današnjega. Meni je važno da govorimo o uzrocima tih nemira. Radili se o prosvjedima stanovništva, radili se možda donekle i o legitimnim prosvjedima stanovništva. Ja se uvijek zalažem za stav da prosvjedne akcije ako postaju nasilne spadaju u nadležnost policije. I da u ovoj dakle čudno mi je da se govori onda o vojnom izazovu. Zato pitam ponovno kako će se i za budućnost definirati zadaće oružanih snaga. E, kada su ti prosvjedi bili na vrhuncu. Visoki predstavnik eh, Europske unije za Bosnu, gospodin Valentin Insko, je eh, rekao, eh, je govorio o argumentima zašto se ti prosvjedi trebaju uzimati vrlo ozbiljno. Dakle, i sa oružanim snagama. Kako bi onda izgleda takav angažman e, oružanih snaga kako bi ta misija zapravo bila zamišljena. Hvala. Hvala lijepa. E, žele li se javiti zastupnici u ime klubova zastupnika? Ako nema, onda riječ dajem generalu Brečovu kako bi odgovorio na prvi krug pitanja a zatim će doći drugi krug. Izvolite, gospodine generale. Dame i gospodo, hvala vam lijepa na pitanjima. Pitanje gospodina Garlera o dizajnu oružanih snaga u Bosni i Hercegovini. To je otprilike u skladu sa slikom stanovništva. Regrutiranje časnika se provodi na temelju, isključivo na temelju zasluga, bez obzira na bilo kakve pripadnosti, što mislim da je vrlo napredno. Ali moramo e, priznati da unutar oružanih snaga još uvijek postoje jedinice na pojedinim e, područjima koje odgovaraju etničkoj slici na tom području. Pitali ste za pouzdanost e, zapovjednog lanca i doveli ste u pitanje e, mogućnosti da postoje neke jedinice koje bi iz etničkih razloga se okrenuli protiv e, javnog interesa. S obzirom na časnike koje sam upoznao, mogu reći da su oni posve opredjeljeni za cjelovitost e, tog tijela. I oni imaju e, oni su vrlo ponosni na svoju organizaciju e, što im daje zaista veliku vjerodostojnost kao profesionalaca. Što se tiče relativne stabilnosti, oni su oni su posve pouzdani. Ali nije moguće reći e, u kojoj bi fazi se to moglo poremetiti. Ali ne dao Bože kada bi došlo do e, etničkih, e, a sada nema nikakvih naznaka za to, ako bi do toga došlo, onda pretpostavljam da bi pritisak na E, ljude u oružanim snagama postao neizdrživ i oni bi se vjerojatno e, okrenuli svojoj etničkoj zajednici. No trenutno zato nema naznaka, trenutno oružane snage Bosne i Hercegovine iskazuju veliku profesionalnost i kapacitet. E, o pitanju gospodina Freunda, vi ste naglasili dugo vrijeme e, našeg boravka tamo i procesa stabilizacije kao i dugotrajnost određenih poteškoća u Bosni i Hercegovini od e, kojih većina e, proizlazi iz činjeničnog stanja, na etničke slike i sastavljanosti te zemlje. Mislim da iz toga proizlaze pitanje e, trebamo li imati strateško strpljenje. Budući da e, traje vrlo dugo da se takva situacija stabilizira, mi vidimo neke znakove političke zrelosti i neke naznake za e, obrazloženi optimizam, ali vrlo je teško doći do konkretnih rezultata. S obzirom na narav sukoba kojem je Bosna i Hercegovina bila izložena zahtjeva vrlo dugo upravo nekoliko e, pokoljenja da se stabiliziraju ovakve političke prilike. No vidimo da se postupno na tome radi i treba biti oprezan i osigurati pretpostavke za sigurnost. Oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju nikakvu ulogu za unutarnju stabilnost. Jedine vojne snage koje bi mogle preuzeti takvu ulogu su snage Eufora. To moram reći uz, uz svu skromnost. Dakle, ravnoteža kakvu sada imamo e, se doduše ne unapređuje brzo, ali je ipak razmjerno stabilna i poželjno je ne poremetiti tu ravnotežu. Odgovor na pitanje gospodine Van Orden, zahvaljam na velikom povjerenju u e, odlike britanskog vodstva, no e, pitali ste o izgledima Bosne i Hercegovine. E, to je zapravo političko pitanje. Zaista postoje tu e, veliki pritisci i poteškoće i postoje snage koje e, rade na tome da se ta stabilnost spor remeti. Dakle, ovo je političko promatranje. Mislim da fokus na integraciji s Europskom unijom E, je nešto o čemu govore svi političari i to je pozitivan politički fenomen. On predstavlja e, snagu koja potiče na veću koheziju te zemlje i to je e, svakako pozitivno. Naravno, postoje unutarnji pritisci i Međutim, s obzirom na put prema europskim integracijama, taj pritisak se smanjuje jer su ljudi usredotočeni na pozitivnije aspekte, a ne na sukobe. Kao što sam spomenuo, e, ravnoteža koja je razmjerno stabilna ili se, makar se ne e, poboljšava vrlo brzo je svakako bolje nego povratak u naselje. Glavni, e, glavne prijetnje stabilnosti proizlaze iz te male e, vjerojatnosti da bi ponovno došlo do etničkih nasilja. U veljači e, prošle godine smo vidjeli da postoje neke takve opasnosti jer su socijalne ekonomske prilike uzrokovale i narušile tu stabilnost što je onda iskorišteno od onih ljudi koji forsiraju etnička pitanja. U tome svakako jest e, prijetnja stabilnosti. A s time se možemo suočiti ako se bavimo ekonomskim i socijalnim pitanjima koji su uzrok problema, a to znači da se etničke vlade moraju udružiti no postoji e, opasnost da se skrene u te vode etničkih konflikata, ali most postoje e, umjerene, umjerene mogućnosti da se na to utječe kada se e, prepoznaju te iskrice iz kojih bi se mogli izroditi veća opasnost. Pitali ste za prijetnju iz susjedstva, ali trenutno to nije element u pitanju e, sigurnosti Bosne i Hercegovine. Naprotiv, susjedni, susjedi u regiji čini se da e, podržavaju stabilnost. Također ste govorili o islamistima, ekstremistima. Jasno je da iz Bosne i Hercegovine je dosta ljudi otišlo na strana ratišta u Siriju i Irak i ljudi su zabrinuti za tu situaciju jer se pitaju što će se desiti kada se oni vrate u Bosnu i Hercegovinu, ali to je pitanje koje se postavljaju u cijeloj Europi. I naravno moguće je da bi ti ekstremisti mogli pokušati iskoristiti tenzije između e, raznih e, etničkih skupina u Bosni i Hercegovini jer taj problem još uvijek prisutan, a mi smo dosta radili na tome da spriječimo takav problem, nastajanje tog problema i mislim da postoji e, jedinstvo između e, konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini koji su svi svjesni da se takva vrsta nasilja naravno treba spriječiti, ta vrsta nasilja koja dolazi od e, islamista koji su radikalni. Što se tiče pitanja gospodina Radoša, vojna misija po vašem sudu nije najbolji način podržavanja cjelokupne strategije u Bosni i Hercegovini i također ste vi govorili o tom fenomenu radikalnih islamista. E, Europska vojna misija sigurno nas neće spriječiti u primjeni e, cjelokupne strategije iako ima ograničene e, mogućnosti ipak može izravno doprinijeti sprečavanju e, nasilja između konstitutivnih naroda. Slažem se s vama da postoji prisustvo e, radikalnih islamista i da je to zabrinjavajući Eh, element. O tome smo i razgovarali također i sa sigurnosnim službama Bosne i Hercegovine koje budno prate ovaj fenomen. Radi se o pitanju kojem se trebaju baviti sigurnosne službe eh, i koje taj problem moraju rješavati kada jasno vide da postoje neke eh, nezakonite aktivnosti. Zahvaljujem se gospođi Lezing također na postavljenom pitanju. Vi ste sugerirali da sam ja poredio e, socijalne e, nemire u Bosni i Hercegovini sa dešavanjima u Parizu, ali ne, nisam to radio. Ja sam samo rekao da e, su neka streljiva koja su korištena u terorističkom napadu u Parizu došla iz Bosne i Hercegovine. I ono što nije jasno to je kako je to streljivo došlo iz Bosne i Hercegovine u Pariz. Ja vas samo želim podsjetiti time e, na činjenicu da u Bosni i Hercegovini postoji višak E, naoružanja i streljiva, dakle koje nije potrebno vojsci Bosne i Hercegovine i da e, to streljivo i to naoružanje e, se ne nalazi na najsigurnijim mjestima što može predstavljati problem za sve nas. Kao što sam rekao, postoji 17 mjesta na kojima se skladišti streljivo i naoružanje. Nove zgrade se sada grade, druge se obnavljaju, također pokušavamo na neki način ih učiniti sigurnim i e, naravno kada budemo to streljivo i e, naoružanje čuvali na manjem broju mjesta moći ćemo smanjiti i broj e, vojnika koji čuvaju ta mjesta, a koji će onda moći raditi na obukama i u akcijama jačanja kapaciteta. Vi ste govorili također o procjeni problema e, koji su doveli do nemira u veljači prošle godine. E, mi imamo određene pokazatelje prema kojima su e, glavni faktori socijalne i gospodarske prirode činjenica da ima dosta nezaposlenih ljudi i da su ljudi isfrustrirani također zbog toga što ne postoji napredak na tim područjima i e, sasvim je jasno da ljudi e, prosvjeduju. No međutim postoji velika razlika između mirovnih e, prosvjeda koji mogu imati određenu političku valjanost i nasilnih prosvjeda. Problem sa prosvjedima u veljači je taj što su bili E, nasilni i što su ih poslije iskoristili neki drugi ljudi u e, vlastite ciljeve. Mislim da sam e, sada odgovorio na većinu postavljenih pitanja koja su mi upućena. Naravno, mogu ih i pojasniti ukoliko je nužno. Hvala. A sada prelazimo na drugu rundu pitanja. Gospodin Kukan. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća. Evo samo dvije kratke napomene. Prvu eh, je, o prvo je govorio i moj kolega kao i vi. U slučaju eh, eskalacije situacije u slučaju eh, na primjer nemira kao onih do kojih je došlo u veljači prošle godine i u slučaju da bosanske vlasti se ne mogu nositi s tom situacijom situacijom. Imamo li mi kapacitete za reakciju i da li bismo imali dovoljno vremena da sve mobilne jedinice dovedemo e, na e, lice mjesta i da izvedemo jednu koordiniranu akciju? Dakle, to je prvo pitanje. Drugo pitanje, bilo nam je vrlo zanimljivo vidjeti da su se Rusi suzdržali kada se govorilo o produženju e, mandata Aldeje, o kojem se govorilo u 11. mjesecu prošle godine. Sadašnja situacija u Rusiji i odnosi Rusije i Europske unije su takvi da se možemo zapitati da li e, je to uzrokovano e, vetom i da li bi se u tom slučaju da li bi do tom slučaju došlo do e, ukidanja e, misije Altea u Bosni i Hercegovini. E, znamo da u, da se na sastanku Vijeća sigurnosti o tome raspravljalo, ali bih htio znati što vi o tome mislite i što mislite da bi to kako, kakav bi to moglo utjecaj imati na terenu i da li je moguće imati bilo kakvu suradnju s Rusima po ovom pitanju. Hvala. Ako nemamo više pitanja, mogu ja postaviti jedno. Europska misija Altea je e, misija u kojoj vidimo dobru poveznicu između europskih e, operacija i e, NATO-vih akcija. koristeći mehanizam Berlin Plus. Možete li nešto više o tome reći, jer ovdje imamo i novih zastupnika koji su novi članovi ovog odbora, te bi bilo dobro možda e, pojasniti ovaj aspekt. Drugo, vidite li bilo kakvu vezu između e, napada Rusije na Ukrajinu i e, sadašnje situacije u Bosni i Hercegovini. Da li je u Republici Srpskoj došlo do nekih dodatnih e, nemira ili postoje li možda neki drugi znaci utjecaja situacije u Rusiji, Ukrajini na Bosni i Hercegovini. Drugo, vi ste govorili o streljivu i o činjenici da su se e, streljiva iz Bosne i Hercegovine koristila u napadu u Parizu. Neki e, mediji u središnjoj i istočnoj Europi su rekli da to streljivo dolazi iz druge zemlje, iz e, Čečenije zapravo, a mi znamo da je Bosna i Hercegovina već par godina mjesto u kojoj imamo vehabije i e, radikalne islamiste. A sada, koliko smo shvatili, mnogi mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine se pridružuju ISIS-u. Da li ste vi svjesni tog problema i kako se mislite s njim nositi? Uh, thank you very much. Zahvaljujem. Najprije ću odgovoriti na pitanje gospodina Kukana. Imamo li mi uh, kapacitet uh, za reagiranje u slučaju nasilnih prosveda Mi imamo 1600 trupa u imamo 600 trupa u Bosni i Hercegovini, dakle to je ograničen broj, ali ako e, pogledamo na nemire u veljači prošle godine i način na koji smo mi reagirali, možete vidjeti da zaista jesmo sposobni reagirati na dobar način. U Mostaru smo također uočili skupinu ljudi koji su prosvjedovali na e, strane eh, linije razgraničenja u tom eh, gradu i ti prosvjedi su s vremenom postojali sve nasilniji. Zapovjednik je u tom slučaju zatražio da se trupe Alte raspodjele na terenu i da budu na toj liniji razgraničenja kako bi se te dvije skupine e, rastavile i kako bi se svi mogli e, smiriti dok se tenzije ne smire. I mislim da smo mi zaista e, na prikladan način reagirali u toj situaciji što odgovara našem izvršnom mandatu. mi imamo također i e, rezervne trupe koje su na stand by i vrlo brzo možemo jačati naše kapacitete ukoliko je to nužno tako da možemo reagirati na više od jednog mjesta. A uz to e, ukoliko bi nas prosvjedi postali nasilniji mi bismo onda ojačali sigurnost i u zračnoj luci kao i na glavnim putevima i zaštitili bi sve e, međunarodne predstavnike u Bosni i Hercegovini i imamo plan i za takvu vrstu situacija i ukoliko je nužno imamo također Eh, jedan bataljon koji je zadužen i za operacije šireg opsega, ali imamo operativni plan u kojem se predviđa da eh, pozovemo tri rezervna bataljona ukoliko je tu nužno, a sada raspolažemo eh, samo s jednim koji je na terenu, ali ukoliko bismo mi zaista morali E, raditi na e, osiguravanju situacije u više različitih mjesta i zaštiti e, mjesta na kojima se skladišti streljivo i naoružanje. U tom slučaju da, imali bi ograničene kapacitete i zbog toga smo i razgovarali sa Vijećem sigurnosti o mogućem korištenju borbenih skupina u Bosni i Hercegovini u takvoj situaciji. E, da li bi e, sada produženje e, našeg izvršnog mandata moglo dovesti do veto, to je pitanje koje ste postavili. Tu zapravo se moramo zapitati da li bi stabilizacija situacije u Bosni i Hercegovini išla u na ruku Rusije i da li bi to imalo utjecaja na Rusiju i moramo vidjeti da li postoje područja na kojima možemo surađivati sa Rusijom i na koji način. Odgovor je taj da sve dok postoji element radikalnog islama u Bosni i Hercegovini, to se treba smatrati globalnim fenomenom u kojem interes imaju i Rusija i druge države. A raditi na nesigurnosti ili e, ugrožavati rad struktura koje rade na uspostavljanju sigurnosti u Bosni i Hercegovini ne bi išlo na ruku e, Rusije i sigurno je da u ovakvim okolnostima ne bismo mogli surađivati na bolji način s Rusije što se tiče e, te pretnje koja bi predstavljala pretnju za e, sva naša društva. Gospođo predsjedavajuća, hvala vam i na vašem pitanju. Vi ste pitali koja je veza između europskih i NATO operacija. Mislim da imamo primjer za to u e, Berlinu plus aranžmanu eh, Altea je samo jedan od primjera onog što se može postići kroz suradnju između NATO-a i Europske unije. Čini mi se da to prilično dobro funkcionira i da to predstavlja učinkovito korištenje eh, izvora naših eh, oružanih snaga. Postoji područje u kojem na to se e, usredotočava možda nešto manje, to je e, članak peti e, našeg zakonika o obrani i u ovom slučaju, dakle u kontekstu petog za kolektivnu obranu, postoji E, dio u kojem bi Europska unija mogla preuzeti veću odgovornost e, za vršenje manjih operacija stabiliziranja određenih područja, a e, aranžmani Berlin Plus se ne bi mogli iz političkih razloga proširiti na druga područja. Moramo biti također vrlo oprezni kako ne bismo duplicirali operacije i NATO je sigurno operacija koja je zadužena za e, široke operacije obrane i operacije stabiliziranja zemalja kao što je na primjer Afganistan, a Europska unija može biti zadužena za manje operacije kao što je na primjer e, misija Altea. Mislim da tu postoji zaista učinkovita raspodjela odgovornosti i e, zadataka jer NATO ipak je na višoj razini i ima više odgovornosti, a NATO bi trebala biti ta organizacija koja utvrđuje e, standarde za obuku i za vršenje operacija E, oružanih snaga koje su članovi NATO, uključujući i one članove koji su e, države članice Europske unije. Na taj način nećemo udvostručavati ili neće biti preklapanja zapravo između rada NATO-a i Europske unije. Postoji jedno područje u kontekstu nove ruske strategije u kojoj e, bi NATO i Europska unija trebali surađivati više. E, ruska strategija e, vizavi Ukrajine je sveobuhvatna strategija koja uključuje mnoge elemente državne vlasti, a ne samo vojne. NATO je vojna organizacija i što se tiče pružanja pomoći državama NATO-a možemo im pomoći e, u pripremi e, za e, suočavanje sa ovim ruskim pristupom. Tu se radi o vojnoj obrani E, i konvencionalnoj i nekonvencionalnoj, ali imamo ograničene mogućnosti e, pomaganja NATO-vim snagama u pripremi za sve druge aspekte sveobuhvatne strategije, e, politički i gospodarski aspekti i to su područja u kojima Europska unija može doprinijeti i vjerujem da bi Europska unija i NATO tu trebali surađivati više. Također ste postavili pitanje vezano uz dodatne nemire u Republici Srpskoj koji bi bili povezani sa sadašnjom situacijom u Ukrajini. Odgovor je e, da to nije primjećeno i mislim da je tu najveći e, faktor samo stajalište Srbije E, i činjenica da su se oni usredotočili na europske integracije i pristupanje Europskoj uniji što ima pozitivan utjecaj na cijelu dinamiku e, regije i e, da su samim tim odustali od igranja ruske karte i mislim da je to pozitivno i time se i podupire ta teza da se treba nastaviti s europskim integracijama te regije. Pitali ste također i o povezan načinima i nasilja i povezanosti sa načinom prenošenja streljiva i činjenice da se određeno streljivo koje se koristilo u napadu u Parizu, e, da je to streljivo zapravo došlo iz Bosne i Hercegovine, da su neki mediji govorili da je to došlo iz Čečenije ili neki druge država, ali zapravo to se još uvijek ne zna sigurno, tako da ne mogu komentirati o tome, ali sigurno je da moramo se baviti ovim problemom viška, e, streljiva i naoružanja u Bosni i Hercegovini. Hvala. Gospodin Van Orden je htio nešto dodati. Izvolite. Uh, Hvala generale. Neki uvijek e, pokušavaju naći ulogu koju bi igrala Europska unija kada se radi o vojnim kapacitetima. A naravno, cijelokupni e, rezondator ovog našeg odbora je upravo taj. E, nitko od nas nije nema ništa protiv tog e, velikog nadzora. Govorili ste o tome da nemate e, rezervnih snaga, ne postoji e, mogućnost pričuve, odnosno da nemate dovoljno ljudi za slučaj da dođe do do izbijanja problematičnih situacija. E, vi e, možda možete imati i neke bojne kapacitete, bojne grupe. Bilo bi prirodno da u slučaju potrebe se svi okrenu prema NATO-u. Gospodin Galer, evo, e, samo sam se htio nadovezati na ovo što je upravo rekao Jeffrey. I vezano za moje prvo pitanje. Vi koji ste, dakle, govorili na čelu te misije, da li smatrate da je ona dovoljno velika ili treba promijeniti broj ljudi. E, generale, sada vi imate e, riječ, možda nam možete sada dati i zaključne primjedbe, jer e, moramo završiti s ovim dijelom sastanka. Hvala. Odgovor gospodinu Van Ordenu. Komentari o potencijalnoj većoj suradnji između Europske unije i NATO saveza. Ne radi se toliko o tome da se za NATO, u NATO treba naći neka uloga koja će dakle biti da predstavlja vojnu strukturu snaga Europske unije. Ne, Radi se zapravo o situacijama gdje već postoje vojne strukture Europske unije i kao što sam rekao, logika postoji. E, Europska unija se bavi nekim manjim pitanjima stabiliziranja situacije na e, marginama Europe, naročito tamo gdje Sjedinjene američke države nisu toliko zainteresirane da djeluju. Istovremeno e, Europska unija radi na tome da provede u toj zemlji i e, neke e, u vojnu obuku gdje će e, lokalne snage uskladiti sa vojnim operativnim postupcima NATO saveza. Mi smo se posljednjih godina istina bavili vrlo, vrlo zahtjevnom vojnom kampanjom u Afganistanu, a Europska unija bila u stanju preuzeti odgovornost za operaciju u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu to nije tako nešto što se ne bi trebalo napraviti. Međutim, mislim da treba izbjeći e, preklapanja e, i e, rasipanja na tom području. A napraviti neke stvari u Europske unije samo zato da se to napravi, dok to NATO savez vrlo dobro radi u ime svih nas, bilo bi šteta i u okviru Berlina plus. Mislim da je stvarno razumno pozvati se na neke stvari eh, i tražiti da to napravi NATO eh, savez, a eh, je to u redu. E, treba isto tako uzeti u obzir da se neke snage mogu bolje upotrijebiti drugdje u svijetu, a ne u Bosni. Isto tako treba znati da se radi ovdje o operaciji Europske unije i e, što se tiče e, ovih bojnih skupina bili on Evropske unije, bili oni bili na raspolaganju, to je teško reći, ja to mogu reći iz iskustva koje imam drugdje. Međutim, nadam se da do toga neće doći, ali za slučaj da se situacija jako pogorša u Bosni, ne mislim da će do toga doći. Mislim da bi tu stav država o tome kako koristiti e, resurse Europske unije bio pozitivniji, bez obzira odakle e, ti resursi došli mi dakle radimo tako da oni koji bi mogli dati te e, bojne skupine, da oni shvate kako situacija funkcionira, koje bi bile naše dodatne potrebe i na taj način ih adekvatno obučavati. Većina njih mislim to i razumije, a istovremeno NATO također ima snage koje se mogu upotrijebiti za slučaj širih operacija gdje te gotovo bude potrebno. Za slučaj velike eskalacije situacije to bi vjerojatno bio bila jedna od opcija kojom bi se pozabavilo. Gospodine Galer, pitali ste e, je li EUFOR dobro dimenzionirana snaga. To je pitanje jednako političke koliko i vojne prirode. Ono što ja mogu reći, ja kao zapovjednik mogu samo napraviti ograničen broj stvari sa snagama od 600 ljudi. Ali zapovjednik snaga tih e, razmjera još uvijek ima mogućnosti da intervenira, primjerice kao što je slučaj bio s Mostarom. Međutim, kada bi se te snage puno smanjile, te bi se mogućnosti djelovanja jako smanjile. S ovakvim izvršnim mandatom mislim da s ljudi ne bismo mogli e, dobro raditi. Ako bi se izvršni mandat promijenio, onda bi to bila druga situacija jer nema smisla držati veći broj ljudi e, u zemlji u kojoj nemate mandat da bilo što napravite. Dakle, kada ne bismo više imali i naš izvršni mandat, to bi bio trenutak da se radikalno smanji broj pripadnika EUFORA. A e, mislim da e, možemo e, predvidjeti da će jednog dana doći do toga da samo ima manje snage koje će biti na licu mjesta s mandatom obuke i izgradnje pripravnosti i da će e, tada ekipe ići s vremena vrijeme na lice mjesta. Međutim, sada još nismo u toj fazi. Drugim riječima, e, dio toga je isto tako ograničeno s političkim strukturama koji sada postoje u Bosni i Hercegovini. Želimo li stvarni napredak kako na području obrane, tako i na drugim aspektima upravljanja države, možemo jedino zaključiti da bi bilo prikladno da dođe do određenih promjena u sadašnjim strukturama vlasti. To je nešto što je isključivo na političkoj sceni, ali što sam e, uočio. A e, naše skromne snage, ako sada e, ostanu takve kakve jesu, mogu raditi na obuci, izgradnji kapaciteta i intervenirati u slučaju ograničenih nemira. Mi se ne smijemo mijenjati u pitanje unutarnje sigurnosti i to ne bi bilo prikladno. S obzirom na čelo predostrožnosti i s obzirom na ono što smo vidjeli u veljači prošle godine, zadržavanje snaga ovih dimenzija sa e, izvršnim mandatom čini se mudrom opcijom. Zaključit ću tako što ću reći da vojne snage Bosne i Hercegovine predstavljaju jednu od rijetkih nacionalnih institucija gdje, su, e, gdje se sve strane e, slažu, gdje su svi e, u jednom tijelu i oni su ponosni, imaju doze nacionalnog ponosa i to se jasno vide i kada djeluju u operacijama u Afganistanu, kako i u nekim ceremonijalnim e, situacijama, tako i u slučaju elementarnih nepogoda, primjerice u poplavama prošle godine i mislim da tu možemo skromno biti zadovoljni reći. Hvala vam, gospodine generale. Hvala što ste došli osobno na sastanak e, našeg pododvora. E, vi osobno i EUFOR mogu uvijek računati na podršku našeg pododbora. mi naravno računamo na to da ćete vi povremeno dolaziti na naše sastanke i da ćete nam davati informacije kao i danas. Molim vas, e, ostanite u dvorani, odmah ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Pardon? and gentlemen, please be seated. Molim, zauzmite svoje mjesta. Današnji dnevni red je prilično naporan. E, imali smo vrlo interesantnu raspravu s generalom Braćom. Sada imamo dva drugačija e, dvije drugačije točke dnevnog reda. E, pozdravljam veleposlanika Konstantina Jeliseva koji je na čelu misije Ukrajine pri Europskoj uniji. Pozvali su nam da nam kažete e, ukratke e, nove informacije o nedavnom napadu na Mariupolju i političku i stratešku situaciju u Ukrajini. E, druga e, stvar koja nas zanima je koja je djelomično vezano za to. Nakon što je predsjedništvo najavilo prioritete, ministar vanjskih poslova Latvije nas je informirao na sastanku odbora AFET o tome da NATO e, centar izvrsnosti e, e, radi, koji se bavi pitanjima telekomunikacije. Pozdravljam ambasadora Janisa Karklina koji je iskusni diplomata i na čelu tog centra. Operacije tog centra zaista su povezane sa situacijom na istoku i s ruskom agresijom na Ukrajinu. Veleposlanik će nam dati pregled operacija toga centra, a isto tako govorit će nam i o nekim e, projektima koje trenutno imaju. Sada najprije dajem riječ ambasadoru Jelisejevu. Puno vam hvala. Uvaženi zastupnici, hvala vam prije svega što ste me pozvali da se obratim pod odboru sede u ovom času koji je od odsudne važnosti za Ukrajinu. Kao što znate, situacija na istoku Ukrajine vrlo je napeta i nepredvidljiva. Rusija je započela sa svojim e, e, nezakonitim aktivnostima kojima krši međunarodno pravo i isto tako ne poštuje obveze preuzete Minskim sporazumom. Početkom agresije u veljači prošle godine e, Rusija je usla na i krši nepovredivost ukrajinskog tla različitim e, naoružanjem. U tom okruženju je oko 40 tisuća pripadnika vojnih jedinica, e, uključujući i 5 tisuća redovnih ruskih vojnika. Prema našim informacijama, Rusija je ilegalno dovela na ukrajinski teritorij uglavnom u regiju Donjeca, Donbasa i e, Luganska, preko 500 tenkova, preko 500 artiljerijskih sustava, a e, to uključuje i vrlo sofisticirane sustave višecjevnih basača raketa. Ukrajina predstavlja dakle e, poligon za testiranje sofisticiranog ruskog naoružanja. U proteklih nekoliko e, dana i tjedana Rusija je u različitim regijama Ukrajine pospješila e, svoju aktivnost. A imamo dokaza da Rusija trenutno izvozi terorizam u različite dijelove Ukrajine i nedavno je došlo do terorističkih e, napada u središnjoj Ukrajini u e, nekim južnim gradovima Ukrajine kao što je Nikolajev. A naša obavještajna služba dobila je velik broj informacija o tome da su te terorističke aktivnosti bile pripremljene, dobro organizirane e, iz naše susjedne zemlje. To je dakle novi fenomen. Rusija je prešla na novu taktiku, a to je izvoz terorizma u Ukrajinu. Nema potrebe spomenuti Volnovah i e, Što se Mariupola tiče, možete li zamisliti, odlučili su granatirati rezidencijalni dio grada. Sasvim na istoku Mariupolja živi oko 12.000 ljudi. Zanimljivo je, naime, Marijupolj je e, grad, a na periferiji Marijupolja živi vrlo velika grčka manjina. Prema Ukrajinskom statističkom zavodu oko 60 tisuća Grka živi tamo a e, prije dva dana upravo je Grčka blokirala e, izjavu šefova države vlada Europskog e, unije o Marijupolju. Dakle, to je zapravo nešto što sada stvara napetost u našim odnosima s nekim državama članicama Europske unije. E, posebna promatračka misija OSS-a rekla je da su Mariupol e, granatirali sa e, teroristi s ruskom potporom, a glavni cilj tog granatiranja bilo je zastrašivanje lokalnog stanovništva tako zastrašivanje i teror nad stanovnicima moguće je samo što stalno prističu neograničeni e, brojevi i neprekinuti tokovi naoružanja i ruskih plaćenika. Jedina mogućnost e, da se to riješi je da se uspostavi nadzor nad rusko-ukrajinskom granicom po mogućnosti pod nadzorom OSS-a. To je jedini način da se stabilizira situacija oko Donjecka i Luganska. Imamo puno problema s humanitarnom situacijom. Rusija trenutno priprema jedan novi takozvani humanitarni konvoj koji će se poslati e, za e, rusko e, teroristima koji potpomaže Rusija. Htjeli bismo pozvati Rusiju da prestane koristiti takozvane humanitarne konvoje kako bi teroristima na taj način e, slala hranu i gorivo i podrivala teritorijalnu suverenost Ukrajine. Usprkos svim provokacijama Ukrajina se i dalje zalaže za mirno rješenje sadašnje situacije. To je jedini put do mira u Ukrajini i u cijeloj Europi. Zato e, privlačim vašu pozornost na pismo što ga je prije dva dana ukrajinski predsjednik Porošenko uputio predsjedniku Putinu. Moj predsjednik jasno je tražio od ruskog predsjednika da mjesta provede svih 12 točaka koje čine sporazum iz Minska. Naglašavam da tražio da se provede svih 12 točaka, a ne samo neke. Traži se isto tako da se prestane e, slati e, vojna potpora ruskim, e, rusko pomognutim teroristima. E, jučer je moj predsjednik telefonski se konzultirao vrlo intenzivno s francuskim predsjednikom i s kancelarkom Merkel. Razgovarali su o mogućnosti da se organizira sastanak na visokoj razini kako bi se pokušao iznaći mirno rješenje za okruge Donjeck i Lugansk. I e, za kraj dodajem da se humanitarna situacija pogoršava oko 100.000 e, tisuća ljudi je e, raseljeno i ukrajinska vlada ima e, problema nositi se s tolikim brojem prognanika. Vi znate da mi i dalje tim područjima šaljemo i struju i plin, dakle u okrug Lugans i e, Donjec svakog dana e, šaljemo 10 mm, do 15 kubnih metara plina, preko pola milijarde kubnih metara plina je o, naša opskrba mjesečno e, okruzima naravno besplatno jer nitko to ne plaća, a mi i dalje ljudima koji žive na okupiranim teritorijima isplaćujemo e, sve naknade jer oni su ukrajinski građani. Želim ovom prilikom izraziti zahvalnost Europskom parlamentu. Dragi prijatelji, hvala vam na pomoći e, u ovoj situaciji u Ukrajini, zahvaljujući nedavnoj rezoluciji e, Europskog parlamenta, Europska komisija počela je djelovati više proaktivno. A gospodin Stilenidis, e, koji je povjerenik zadužen za humanitarna pitanja, bio je u Ukrajini i organizira se veliki humanitarni konvoj u Dnjepropetrovskom. Zahvaljujući vašoj podršci, Europska komisija donijela je odluku bez presedana da poveća financijsku podršku kako bi se nosila sa rizicima humanitarne situacije tako što je dodatnih 15 milijuna eura izdvojila za te svrke. A e, humanitarna pomoć Europske unije Ukrajine iznosi otprilike 92 do 95 milijuna eura. Hvala na svim naporima koje ulažete, hvala na solidarnosti s ukrajinskim narodom u ovim e, teškim trenucima ukrajinske povijesti. Sada ću završiti, bit će mi drago, budem li mogao odgovoriti na pitanja, budete li ih imali. Hvala vam lijepa, gospodine veleposlaniče Dame i gospodo, riječ dajem gospodinu veleposlaniku Janisu Katlinšu kako bi pokazao aktivnost Centra izvrsnosti za strateške komunikacije NATO-a, da prikaže projekte dok centra. Gospodin veleposlanik Jelisejev ostaje u vječnici i molim vas da kasnije postavite pitanje i dajte primjedbe na obje točke. O, imamo vrlo važno javno saslušanje još za vrijeme naše jutarnje sjednice i moramo biti što učinkovitiji. Izvolite. Hvala lijepa. Kao što ste s pravom rekli, to su povezane teme na jedan način, ali mislim da zaslužaju i zaslužuju odvojenu raspravu jer je područje gospodina Katlinša iako jest povezano sa situacijom je daleko šire. Ako mogu zamoliti e, najbolje da ipak kratko postavim pitanje veliposlaniku Jelisevo, a onda da se e, bavimo s temom gospodina Katlinša. Inače će rasprava se malo rasplinuti. Gospodin Van Balen. Slažem se sa gospodinom Galerom. Možda se možemo ograničiti na vrlo konkretna i koncizna pitanja. Dobro, e, prvo pitanje gospodin Galer. Vrlo kratko, gospodine veleposlaniče, hvala što ste došli i zahvalan sam e, komisiji što smo prisutni sa humanitarnom pomoći e, na vašem području i sasvim sam siguran da u našim konvojima ima e, ono što treba ljudima koji su u nuždi i da im se to isporučuje. Što se tiče nazočnosti OSS-a, e, kod Mariopolja bilo je vrlo jasno odakle je to došlo i tako su i rekli. Ponekad vidimo slike, fotografije, podatke na internetu, na Facebooku o jasnoj nazočnosti ruskih snaga u Donbasu u tom području. E, koji su razlozi prema vašoj procjeni e, je li OSS-a blokira neki zahtjev za anonimnosti, e, da li su na neki način zapriječeni u tome da kažu što vide ili ih je jednostavno premalo da e, daju o tome iskaz. Gospodine Satina. Hvala lijepa. E, gospođo predsjedavajuća, u posljednje vrijeme se pitam što je zapravo najvažnije u toj e, ruskoj agresiji protiv Ukrajine. Jesu li to zapravi e, tenkovi ili su to riječi? Što je opasnije? Jer vidim da se informacijska fronta u ratu pomiče sve više u korist ruskih obavještajnih službi. Razlog je taj što je laž sredstvo ruske diplomacije. Tu postoji politička škola koja to njeguje do dana današnjega kao legitimno sredstvo diplomacije. I još jedno pitanje, gospodine veleposlaniče. s obzirom na te velike laži u medijima kako se Ukrajina može braniti i što Europska unija može činiti. Hvala lijepa. Mare Kjurak. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Mislim da doživljavamo sve što se zbiva u regiji oko Donjecka e, i to s velikom žalošću. Netko je već na prošlom sastanku rekao da se nadamo da ti ratni zločini to zlo neće postati trend. No, sada smo imali već dva napada na civilno stanovništvo u Donjecku i, u, i ponovno sada u Mariupolju. Možda nam gospodine veleposlanik, veleposlanik može reći i više o tim zbivanjima. Zanima me nešto drugo, a to je širenje, opasnost od širenja sukoba. Tu imamo dvije regije na Krimu, a e, što vidite e, tamo iz Ukrajine? Da li se tamo pojačavaju aktivnosti e, Rusije, postali nove aktivnosti? Evo, prekida se. Hvala lijepa, gospodin Van Balen. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. U Afetu su najvažniji klubovi zastupnika usudili e, ruske akcije i tražili su pojačanje sankcija, kao i ja osobno i neki među nama. Međutim, vojno gledano, a mi smo ipak pod odbor sede, e, želim pitati veleposlanika ima li Ukrajina sposobnost da obrani Mariupolj od Rusa. Znam da je ovo otvorena sjednica, odgovor neće biti detaljan, ali imate li vojnu snagu da se suprotstavite Rusima? Hvala lijepa, gospodine Zamka. Hvala lijepa. E, nadovezujem se na ovo što su rekli kolege. Mi smo ovdje u pododboru za sigurnost i obranu. I zato neću toliko pitati e, za potencijal e, snaga. Od rujna traju te borbe i ako pratimo zemljovid, onda se čini da se situacija posljednjih dana ne razvija dobro. No što s obranom, kakve mogućnosti Ukrajina ima? Hvala lijepa. Hvala lijepa, gospodine veleposlaniče. Drago e, mi je što ste s nama, kao i uvijek. Nešto kratko o sankcijama. Europska unija mora biti vrlo jasna što se tiče pristupa Rusije. Međutim, e, svaki centimetar širenja teritorija znači nove sankcije. Litva je jučer potpisala sporazum sa Ukrajinom o opširnim e, aktivnostima obrane. Što bi druge države članice mogle doprinijeti? Gdje je potrebna pomoć? Kako možemo mi dati doprinos? Drugo pitanje. Možete li pojasniti situaciju oko mobilizacije bila je najavljena djelomična mobilizacija e, što je s tim i možda možete još odgovoriti na pitanje e, kakva je situacija. Naime, moralo bi biti mrtvih ruskih vojnika. E, kako se s time snalazite? Hvala molim vas kratko, gospodin Kukozov. Hvala lijepa. Budući da dolazim s novinarskog područja, zanimaju me podaci i, i dokazi. Govorilo se o dokazima, međutim tek su pokazivane slike iz zraka e, neke operacije. E, zanima me gdje su dokazi o e, raketama u Mariupolju se dogodilo isto kao u Malasiju. Gospodin Dorija rekao e, da ne znaju tko je krivac, zašto je prekršeno primjere 31.1. E, sa 3 do 15 mrtvih. Sljedeći dan Hanufu različit, mnogo mrtvih dvoje djece, ali nije bilo nikakvih osuda. molim vas e, treba ponoviti da se obje strane moraju dogovoriti da treba povući artiljeriju i zaštititi civilno stanovništvo. Gospodin Kelam. I time zatvaramo pitanja. Hvala lijepa. Možda da odmah odgovorimo e, ovom prijašnjem e, pitanju gdje je dokaz. 60 km od granice smještena je devizija. I ubijeni su mnogi vojnici Pitanje je kako se to može spriječiti. Imali smo prije tjedan dana izvješće da NATO pojačava svoju prisutnost i vidi se da će biti napada. Mislite li da su EU i NATO trebali odgovoriti preventivno da spriječe takvo događanje? Hvala lijepa gospodine veleposlaniče Elisejev. Molim vas odgovorite na pitanja i dajte svoje primjedbe. Hvala lijepa, dragi prijatelji, cijenim vaše komentare i vaša važna pitanja i nastoću ću ih sva odgovoriti. Što se tiče aktivnosti OSS-a, mi cijenimo što OSS tamo radi. Što se tiče kapaciteta, u pravu ste. Oni rade na konsensualnoj bazi, kako se to naziva. Misija OSS-a je uvijek na licu mjesta i podastrijeva dnevna izvješća u Beč. Ako analizirate sva ta izvješća, vidjet ćete da se tamo svjedoči o bitnim kretanjima teškog vojnog e, naružanja i opreme, naravno bez oznaka. Na području Donbasa dolaze iz Rusije, idu prema zapadu u Ukrajinu. Govoreći o ruskoj vojnoj nazičnosti, morate znati da ruski vojnici prije nego što odlaze u Ukrajinu dobivaju zapovjed da se riješe svih oznaka i da predaju sve svoje osobne dokumente kako se ne bi mogli identificirati dok su na ukrajinskom teritoriju i mi se tu oslanjamo u velikoj mjeri na neutralnom mišljenju OSS-a. Njihova dokumentacija jasno dokazuje rusku nazočnost na ukrajinskom teritoriju. Međutim, postoji problem sa misijom. Naime, e, ruske vlasti nisu dale jamstva sigurnosti za osoblje OSS-a na područjima koje kontroliraju i ponekad sprječavaju promatrače da obnašaju svoje dužnosti. Što se tiče Marijupolja, odnosno napada na Marijupolj, ja sam vam, e, dragi prijatelji, poslali, poslao sve materijale o presretanju ukrajinske protuobavještajne službe iz kojih se vidi da je napad izvršen pod ruskom komandom i od strane e, ruskih terorista. Zašto su napali Mariupolj? Zato što su čuli da su promatrači krenuli prema Mariupolju. Čim su dobili tu informaciju, izdali su zapovjed svojim ljudima da uklone sve raketne sustave na teritoriji Ruske federacije kako se ne bi identificirala ruska oprema i ruske rakete, artiljerije, e, artiljerija tamo. Znači, možete to provjeriti. Uspjeli smo uhititi osobu koja je davala koordinate i koja je jasno dala iskaz da je sve pripremljeno i upravljano u, ruskoj u, u ruskim zapovjedništvu. Što se tiče ruske propagande, to je svakako najveći izazov ne samo za Ukrajinu, nego za cijelu Europsku uniju. Najveći izazov za ukrajinske vlasti je pridobiti srca i umove e, lokalnog stanovništva na okupiranim teritorijima, jer se ruski teroristi oslanjaju na lokalno stanovništvo. To je najveći problem, najveći izazov. Nema ukrajinske televizije, niti radio e, postaja, nema interneta, nema društvenih mreža. Jedini televizijski program koji mogu gledati je ruski program. To je izazov e, na kojem ćemo govoriti i danas na izvanrednom e, vijeću e, vanjskih poslova Europske unije. Imali smo pitanje o vojnoj podršci i o oskudnim sredstvima u ukrajskoj vojsci. Vi ste s pravom pretpostavili da su to osjetljivi podaci, ne mogu vam priopćiti detalje, no Ukrajina i u Briselu i u 28 eh, glavnih gradova nastojimo dobiti veću vojnu pomoć. želimo da Europska unija ohrabri države članice da se odluče dati vojni e, doprinos na bilateralnoj razini, naravno u skladu sa e, zakonodavstvom. Trenutno dobivamo samo slabo, odnosno e, neubojito naoružanje, na čemu smo također zahvalni, ali nam svakako zahtjeva i vojna podrška. Što se tiče konkretne pomoći, to bi trebalo biti na bilateralnoj osnovi. Pitanje može li Ukrajina obraniti Mariupolj Jeste, možemo obraniti Mariupolj uz pomoć naravno e, lokalnog stanovništva. Uspjeli smo izgraditi tri e, linije obrane oko mariupolja i ako bi e, se teroristi dakle ako bi napali Mariupol to će biti novi grad za rusko vodstvo. Dakle obranit ćemo kako treba. Što se tiče ubijenih ruskih vojnika, e, mogu vam priopćiti jedan zanimljiv podatak koji je jučer e, otkrila e, Ukrajinska obavještajna služba. Kada je Rusija odlučila krenuti na ukrajinski teritorij, uveden je mobilni krematorij i postoji dokazi o tome, to je sasvim neljudska stvar, naravno, i dolaze nam e, sve više e, poziva e, ruskih majki koje žele pronaći svoje sinove ili kćeri ili braću ili očeve. To je zaista novi fenomen, a moramo to sagledati i s ljudskog aspekta. Što se tiče dokaza dragi prijatelji, osobno ću vam poslati sve e, dokazne materijale koje smo dobili iz različitih izvora, ali ako ne vjerujete ukrajinskim izvješćima, molim vas čitajte izvješća OSS-a. Ali OSS ima problem, na primjer ne mogu se koristiti dronovima. E, Rusija ima opremu koja sprečava aktivnosti e, takvih letjelica. I gospodine Kelam, pitali ste za Europsku uniju i NATO. Mi se možemo sami boriti, naravno uz vojnu tehničku podršku sprijateljenih država. Mi ne želimo vojne snage iz drugih zemalja kako bismo izbjegli bilo kakve e, kritike da postoji nekakva legija e, NATO-a na našem teritoriju. Imamo dovoljno ljudi i mobilizacija traje. Mi želimo mobilizirati oko 30 tisuća ljudi. To je naše pravo suverene države i usprkos e, optužbi e, ruskog e, vodstva da želimo ojačati vojnu prisutnost i e, dizati stanovništva, to je naše pravo, to je naše pravo na samoobranu. Dakle, branit ćemo se, i ob... ali uz pomoć, vojno-tehničku pomoć međunarodne zajednice jer mi se borimo za slobodu i za europske vrijednosti. Hvala lijepa, ekscelencijo. Jako mi je žao što moram ograničiti ovu raspravu. Međutim, ova je točka ubačena između druge važne točke naše agende, ali jako sam zahvalna e, veleposlaniku sjevu što je došao i što nam je dao ove prezentacije. Molim vas, ostanite gospodin veliposlaniče Kaklinč. Gospođo predsjedavajuća, poštovani zastupnici, hvala vam najljepša na ovoj mogućnosti koju ste mi pružili da govorim e, o NATO-vom centru izvrsnosti za strateške komunikacije. To je inicijativu koju, koja je poduzela latvijska vlada kao odgovor na odluku koja je donesena 2009. godine za vrijeme samita NATO u Strasburu i tada je priznato da bi NATO trebao raditi na unapređenju e, strateških e, komunikacija. Cilj ovog centra je davanje doprinosa unapređenju e, strateških komunikacija NATO-a kroz e, različite aktivnosti, kroz analitičko istraživanje, kroz multidisciplinarni e, rad, kroz poboljšanje interoperabilnosti i jačanje kapaciteta i kroz e, bolju obuku. Ovaj centar je uspostavljen u Latviji u prvom mjesecu 2014. godine uz proračun od 3 milijuna eura latvijske vlade, ne samo za 2014. godinu, već isto tako za 2015. i 2016. godinu. Za vrijeme e, konferencije osnivanja koja je održana u e, travnju 2014. godine, sedam država se iskazalo zainteresiranim e, da budu E, zemlje utemeljitelje ovog centra, Baltičke zemlje, Njemačko, Ujedinjeno kraljevstvo, Italija i Poljska. Ovih sedam zemalja je potpisalo e, dokument kojim je osnovan ovaj centar u sedmom mjesecu 2014. godine, a vijeće e, NATO-a je donijelo odluku za akreditiranje ovog centra i njegovo aktiviranje kao tijelo NATO-a u devetom mjesecu 2014. godine. E, centar izvrsnosti je 20. centar izvrsnosti NATO-a. Radi se o vojnom tijelu NATO-a koji nije e, dio e, zapovjedničke političke strukture NATO-a, što znači da imamo dovoljnu dozu neovisnosti i možemo vršiti istraživački i akademski rad u skladu sa zahtjevima naših država članica utemeljitelja i e, pod nadzorom upravnog odbora. 2014. E, godine smo započeli s našim e, suštinskim aktivnostima E, radili smo na više obuka za ukrajinske i gruzijske e, državnike za e, osobe koje rade u sigurnosti, osobe koje rade na komunikacijama, strateškim komunikacijama i izradili smo nekoliko studija, jedna od njih o E, obrani e, u okviru NATO-a i promjeni javnog mijenja u razdoblju 2007-2013. E, također smo izradili studiju koja je naručena od Latvijskog ministarstva obrane o ruskoj informacijskoj kampanji protiv Ukrajine i to u razdoblju od Vilnius klimatskog samita iz 11. Eh, mjeseca 2014. godine do eh, pripajanja Krima u ožujku 2014. godine, ali naravno isto tako smo razmatrali danja dešavanja ovog sukoba sa strateškog stajališta, dakle i nakon tog razdoblja. Radili smo, obavili smo, održali smo seminar sa, na temu kako socijalni mediji se mogu koristiti kao oružje u hibridnom e, ratu. 2015. godine sada radimo na nizu novih projekata koji e, mogu biti od interesa za mnoge. Na primjer, kampanja izoliranja informacija i utjecaj na e, države članice NATO-a. Isto tako e, radimo na operacijama e, strateških komunikacija za 2013. i 2014. godinu i radimo na povijesti strateških komunikacija u vojnim operacijama. Imamo i projekt koji je u tijeku, radi se o istraživanju dakle, socijalnih medija kao oružju u ratovima, također radimo na studiji identificiranja e, e, ranih simptoma hibridnog ratovanja i koji bi mogli mjera, biti mjere upozorenja. Radimo na priručniku o tome kako NATO i države članice mogu se zaštititi od e, subverzivnih aspekata. E, Jedna od tema kojim se bavi ovaj centar e, je i wide branding, a to je povezano sa e, sadašnjim razumijevanjem informacija koje su nam na raspolaganju, budući da se samo okruženje u kojem dobivamo informacije se dosta izmijenilo i može se danas koristiti i u vojne svrhe. Ako mi dozvolite, ja bih samo kratko govorio o par nalaza naših studija vezano uz rusku informacijsku kampanju protiv Ukrajine. I to želim reći u kontekstu same definicije hibridnog ratovanja kako je to definirao general eh, Girasimo u njegovoj izjavi iz članka kojeg je napisao 2013. godine koji je, javno, koji je dostupan javnosti. 21. E, stoljeću postoji e, trend brisanja razlika između rata i mira. Rat e, nije o iako nije objavljen, može se voditi neobičajnim putanjama. Pravila su se promijenila, nevojna sredstva postaju bitnije u postizanju strateških ciljeva koji su u određenim slučajevima se pokazali mnogo učinkovitijim u odnosu na oružje. I na kraju, e, naglasak e, sa e, konvencionalnih metoda se prebacuje na E, druge aspekte nevojne prirode, e, gospodarske, političke i socijalne koji utječu na lokalno stanovništvo. Sve su to akcije koje e, nemaju vojni karakter, ali utječu na ratovanje i koriste ih specijalne snage. To nas može podsjetiti na ovo o čemu je govorio veliposlanik Ukrajine, to je ono što se dešava u Ukrajini i to točno je opisao general E, kao nekonvencionalno, odnosno hibridno ratovanje. Također e, smo mi na ovaj sukob gledali iz povijesne perspektive. Došli smo do zaključka da je ruska informacijska kampanja protiv Ukrajine kampanja na koju se ne treba gledati kao na izolirani e, fenomen. Radi se o rezultatu dugotrajne strategije Rusije koja je izvršavana s različitim intenzitetom u različitim dijelovima Europe u posljednjih 15 godina. Broj metoda koje smo mi primijetili su opisane u e, dokumentu Rusije već 2007. godine gdje se govori o vanjskoj politici e, Rusije i e, strategije državne sigurnosti u e, tom dokumentu, ako ga pročitamo, možemo vidjeti da piše da je njihov glavni cilj održati učinkovitu informacijsku kampanju u svakom slučaju kada Rusija ima za cilj održati široki konsenzus u e, ruskom društvu o vanjskoj politici Rusije. E, ruska politika i prikladnici i oni koji se, se zalažu za tu politiku smatraju da e, e, Rusija e, treba nastaviti s tim aktivnostima u Ukrajini, a što se tiče međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene narode, Vijeće Europe i OSS, su shvatili da se radi o dugoročnom planiranju i dugoročnoj strategiji. Bitan element kojeg trebamo shvatiti ovdje je činjenica da od 1999. godine kada je Putin došao na vlast, postepeno je počeo e, raditi na uništavanju neovisnih i e, pluralističkih medija u Rusiji. I kako bi imali samo medije koje, će, su u kontroli države e, i većina e, televizijskih kuća pripadaju ili izravno državno, Rusiji kao državi ili e, su u, u vlasti tvrtki koje drže oligarhi koji su izravno pod kontrolom Kremljina. 2000 2013. godine je ova situacija e, već stvorena i veoma teško ju je sada izmijeniti. Zatim e, postoje određene iznimke, vrlo malo njih, onih televizijskih kuća i medija koje još uvijek pokušavaju se e, usprotiviti Ruskoj kojoj državi ne možemo govoriti o neovisnosti e, medija u Rusiji, već možemo govoriti o propagandi e, koja postoji u Rusiji koristeći se televizijskim kućama i e, općenito medijima. Također smo razmotrili e, raznorazne e, informacijske metode koje se koriste, odnosno koje su se e, koristile i primijetili smo da postoji širenje straha kao jedna od metoda i uočili smo da postoje načini na koje e, medije koriste e, fotografije koje bude određene emocije i na taj način pokušavaju podsvjesno utjecati na e, samu javnost. Za vrijeme ove studije izanalizirali smo također i e, narativ koji se koristi u ruskoj kampanji postoje dvije vrste kontekstualni narativ e, i e, narativ koji je usredotočen na samu kampanju. U kontekstualnom narativu reći ću samo to kratko se govori o sukobu civilizacija i e, vrijednosti Ruske pravoslavne crkve, a zatim se govori također i o e, Rusiji kao e, državi u kojoj Ukrajina i Bjelorusija su dio Rusije i to je način na koji se promovirala ta ideja jedinstva u ovoj kampanji e, su se koristile e, riječi kao patriotski rat, činjenica da fašizam nije e, pobjeđen i vidjeli smo koliko je Rusija htjela na neki način legitimizirati ove akcije koristeći nezakonite instrumente i optužujući zapadne zemlje. U kontekstu ove kampanje E, Rusija je pokušala raz, podijeliti zapadne zemlje, europske zemlje i e, NATO kao i saveznike NATO-a po ovom pitanju. Studija je na raspolaganju na internetskoj stranici našeg centra je zaključila da je informacija e, snažan instrument i da je to bio ključni instrument u ruskoj operaciji protiv e, Ukrajine. Također smo e, razmotrili manjkavosti i jačine ove kampanje. Što se tiče E, e, jačine, odnosno snage, činjenica da se radi o dobrom e, dobro pripremljenoj strategiji, dugoročnoj strategiji koja je pripremljena, pripremljena dugo i koja je imala za cilj također i javnost e, Krima a slabosti e, koje smo uočili e, najprije e, jedna od njih je da su u laži kratke noge i da veoma često informacije koje su lažne se razotkriju vrlo brzo. Također smo primijetili da Rusija nije u stanju u potpunosti kontrolirati društvene mreže E, niti informacija, odnosno protok informacija kroz društvene mreže. Zbog čega je sve ovo bitno za Europsku uniju? Zbog toga što Europska unija kao i države članice Europske unije se nalaze u e, ruskom informacijskom prostoru koji se širi. A u prošlih deset godina Rusija se usredotočila na bližnje zemlje, a danas se taj prostor širi vrlo brzo na e, Europsku uniju, na države članice Europske unije, uključujući i zemlje kao što su Njemačka, Francuska, pa čak i Španjolska i Portugal. E, ljudi, e, ruska propaganda utječe na ljude, Rusi koriste europski zakonodavni okvir za širenje utjecaja na Europsku uniju, također koriste i vrijednosti e, koje promovira Europska unija i e, te vrijednosti koristi u svojoj propagandi. Rusija također koristi zakonodavni okvir za registriranje e, televizijskih kuća u Europskoj uniji. E, vrlo dobro znamo da u Jedinom kraljevstvu postoji pet E, televizijskih e, kuća koje pripadaju Rusiji, a koje su registrirane u Londonu na jednoj adresi. Također imamo dodatnih 107 televizijskih kuća, jedna od njih je u Švedskoj, jedna u Latviji. I ono što također trebamo shvatiti e, u ovom okruženju je činjenica da nove tehnologije mogu dovesti do dobrog e, utjecaja što je u ruskoj propagandi iskorišteno maksimalno. Medije se e, bore za e, iznalaženje novog gospodarskog modela koji nije još uvijek pronađen i stoga kvaliteta medija e, nažalost nije najbolja kao što također postoje i problemi e, profesionalizma novinara tako da mi moramo raditi na jačanju naših e, komunikacijskih kapaciteta ne možemo raditi na kontrapropagandi ali moramo imati način reći ono što mi mislimo kako bismo o tome obavijestili stanovništvo svugdje i sigurno je da u ovom centru smo svjesni činjenice da su strateške komunikacije kao tema e, također tema na kojem bi mogli surađivati Europska unija i NATO. Hvala vam najljepša gospođo predsjedavića što ste mi dali priliku predstaviti rad e, našeg centra i govoriti o nalazima naše prve studije e, ruske kampanje koja je vođena protiv Ukrajine. Hvala. Thank you very much indeed, Ambassador Karklin. Hvala veleposlaniku e, Karklinsu na ovoj interesantnoj prezentaciji. Znam da zastupnici sada čekaju i na druga pitanja. Ako e, vas mogu samo pitati koji su vaši budući planovi ili teme za istraživanja, ako nam možete reći nekoliko riječi o mogućnostima širenja tog e, programa, a osobno žao mi je što je taj centar osnovan tako kasno. Nakon što je e, ruska propaganda E, već bila u tijeku, vjerojatno smo mogli izveći dosta toga da smo ovaj centar imali ranije. Gospodin Statina. Děkuji za slovo. Ja mam jednom e, velmi kratki e, dotaz. Pane... Hvala lijepa. Evo, kratko pitanje. Znam točno da radio emisije ukrajinske verzije Radija Slobodna Europa iz Praga da se to može puno e, i široko čuti u Ukrajini. Namjeravate li koristiti određene satelite ili e, imati drugačije emisije? Može li vam tu Europska unija pomoći možda u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama? Marek Jurek ima riječ. Hvala. Ovo je bila vrlo zanimljiva informacija i vrlo istrpna. Možete li nam reći, ne znam da li vi možete izravno ili tražiti to od nekog drugog znanstvenog instituta, da nešto kažete o situaciji s komunizmom u Rusiji i neke sekundarni oblici toga. E, kao što znate, e, e, Rusija može e, možda je ići i na mm, to da govori o pozitivnom ostavljenizmu i tako dalje. Ali što je s glorifikacijom komunizma općenito? Gospodine Karklinč, izvolite. Što se tiče e, planova za istraživanje, već sam rekao što namjeravamo napraviti ove godine. Upravo smo počeli e, raditi na našem programu rada za 2016. godinu. E, gledali smo metode komunikacije islamske države i način na koji oni regrutiraju borce iz zapadne Europe. I gledali smo kako njihove informacije utječu na e, javno mnjenje u zapadnoj Europi. Isto tako proučavali smo situaciju za vrijeme operacije ISAF u Afganistanu od 2003. do 2013. godine. Bavili smo se pitanjima društvenih mreža kao oružjem u e, takvom i jednom a, e, hibridnom ratu. E, ne možemo tek tako ograničavati društvene mreže. Radimo na čitavom nizu drugih projekata e, kako bismo bolje shvatili koncepte strateških komunikacija. Isto tako pokušavamo vidjeti kako možemo naći e, rano, odnosno rano otkriti informacije eventualnih e, E, stvari koje se planiraju protiv e, e, zemalja članica NATO-a. Što se tiče drugih pitanja koje ste postavili. Mislim da u Europi, u Europskoj uniji ima aktivnosti gdje se razmišlja o tome da se organizira jedna e, stanica e, koja bi emitirala na ruskom. Dakle, na tome se radi i vidjet ćemo kako će se e, o tome odlučivati u budućnosti. Neke države su razmišljale o tome. Znam da je u Estoniji od nedavno postoje jedna stanica koja emitira na ruskom a razmišlja se da se e, nešto slično napravi negdje drugdje. Što se tiče ruske propagande, primjer Estonije 2007. godine, kada je Rusija napala Estoniju e, e, putem interneta, pokazuje jednostavno da kontrapropaganda nije učinkovita. E, Estonija jednostavno koriste drugu metodu. Ignorirala je propagandu Rusije, ali je napravila jednu zapravo dobru medijsku priču sa svoje strane. I zato mi moramo razmišljati o tome što mi govorimo i kako možemo biti e, privlačni za naše stanovnike i za one iz drugih zemalja. Mislim da sam ovim odgovorio na vaša pitanja. Hvala lijepa. Vidim da se i drugi kolege žele javiti za pitanja, pa ću vam dati riječ. Moje pitanje odnosilo bi se na masovnu propagandu nakon pada leda, leta MH17. Tada se napravila masovna propaganda. Što možete reći o takvim aktivnostima? E, žao mi je, evo, e, stvari koje su se dogodile prije pet godina nakon događaja u Smolensku. Tada je ruska propaganda tvrdila da je u to bilo uključen e, poljski voljni vrh i u određenoj mjeri i poljski predsjednik. To je informacija bila lansirana odmah i imala je vrlo teške i loše posljedice. Zanima me dakle kakva je situacija bila nakon slučaja MH17 i propagande koja je uslijedila. Gospodin Zdrijecki. Gospođo predsjediteljice, veleposlaniče, kratko pitanje. Kojim proračunom raspolažete i e, kakav imate proračun sljedeću godinu? Gospodin Krasnodemski. Hvala. E, veleposlaniče, molim vas, još jedan aspekt na koji želim privući vašu pozornost. Možda nije u nadležnosti vašeg centra, ali moramo ga uzeti u obzir. Sve veća propaganda ruskih medija je pala na plodno tlo. U Europi imamo akademski problem, ako se mogu tako izraziti. Imamo institucije koje se bave Rusijom, koje su godinama promicale sliku Rusije koja nije bila realna. I zapravo sve to nije bilo u skladu sa znanstvenim etosom. Vaš centar sasvim sigurno surađuje sa znanstvenim i akademskim institucijama. I, I mi to moramo činiti, ali da li vi namjeravate da u akademskim krugovima inicirate novu vrstu razmišljanja kako bi se na više realan način e, prikazala e, Rusija. I uključujući ovdje i e, vojni aspekt Rusije. Kako vaš centar surađuje s europskim institutima? S kakvim tijelima vi sudjelujete? Hvala lijepa. A nakon ovog pitanja zaključit ćemo listu govornika. Veliposlanić imate riječ. Hvala. Tragičan događaj s letom MH17 je primjer sljedećeg u roku od jednog sata na ruskim e, se medijima e, su se e, objavile pet različitih hipoteza. Sve su bile zapravo sasvim sulude, ali zašto su tako brzo reagirali? Kako bi se spriječila prvobitna analiza stvarnih događaja na terenu i kako bi se dezorijentirala javno mnjenje u drugim zemljama, o onome što se stvarno dogodilo. Bio je to sasvim sigurno dobar primjer kampanje dezinformiranja što ga je Rusija napravila i to u vrlo kratkom vremenskom roku. Proračun našeg centra ima dva dijela. Imamo operativni proračun koji omogućuje da centar funkcionira. To u potpunosti plaća latvijska vlada. A imamo također i jedan zajednički mješoviti proračun koji je usmjeren na rad na projektima. Centar ima oko 3 eh, milijuna eura za operativne troškove što od čega većinu plaća latvijska vlada. A ovaj mješoviti dio proračuna iznosi e, pola milijuna eura. To je rad dakle na našim tematskim projektima, a računamo ponekad i na druge dodatne izvore prihoda. Centar je vrlo mlad centar jer smo ustanovljeni prije godinu dana kao nacionalna institucija, a svega četiri mjeseca od 1. rujna 2014. godine smo također i centar NATO saveza. Kontaktiramo s različitim znanstvenim ustanovama e, i akademskim ustanovama kako u Latviji, ali i drugdje u Ujedinjenom kraljestvu, u Njemačkoj primjerice a e, upravo smo započeli suradnju sa sveučilištima u Poljskoj, u Estonskim sveučilištem u Tartu, a nastavit ćemo tako raditi u budućnosti. Hvala lijepa na ovim vrlo zanimljivim informacijama koje ste e, iznijeli pred našim pododborom. Biće nam drago da nas i u budućnosti obavještavate o napretku rada Centra izvrsnosti. Želim vam puno uspjeha u daljem radu. Molim sve zastupnike da ostanu u dvorani, budući da ćemo sada odmah prijeći na javno saslušanje o reviziji e, ugovora o e, neširenju nuklearnog naružanja. Zahvaljujem se veleposlanicima e, na suradnji i na tome što su došli raspraviti ova dvije zanimljive teme našeg dnevnog reda. Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, izvolite sjesti. Počinjemo sa narednom temom našeg dnevnog reda. Radi se o javnom saslušanju revizije ugovora o neširenju nuklearnog oružja. Želim e, pozdraviti stručnjake koji će nam e, održati uvodna izlaganja na ovom e, javnom saslušanju. Najprije ćemo čuti gospodina Olivijeja Mejera koji je analitičar i predstavlja Njemački institut. Nakon njega ćemo saslušati gospođu Rebeku i Johnson koja predstavlja akronim institut iz Londona koji se bavi pitanjima razoružanja. A također ćemo imati predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje, gospođa Klara Gansland, koja je odgovorna za pitanja razoružanja i neširenja nuklearnog oružja. Budući da smo prije ovog saslušanja imali vrlo dugu raspravu, molim vas da odmah počnemo sa izlaganjima, te odmah predajem riječ gospodinu Majeru. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam što ste me pozvali na ovaj sastanak na kojem je od mene zatraženo da govorim o novom nuklearnom poredku te i izazovima koji su pred nama, a ove godine se pripremamo za reviziju konferencije o e, neširenju nuklearnog e, naoružanja te smo sada u fazi izrade nacrta zajedničkog stajališta za tu konferenciju. Rebeka i ja smo prije pet godina imali priliku prisustovati na sličnom saslušanju, te sam pogledao bilješke onog o čemu smo govorili tada i zapravo govorili smo u jednom sasvim drugom okruženju nakon što je predsjednik Obama govorio o ovom pitanju i postojala je neka nada da će se barem e, neki mali koraci napraviti ka e, smanjenju korištenja nuklearnog oružja, a danas e, je situacija takva da nuklearno oružje dalje predstavlja prijetnju za sigurnost naših zemalja, čak i veću prijetnju nego prije pet godina. To predstavlja zapravo ogromnu prijetnju kojom se moramo baviti u ovom okviru. Postoji i e, optimizam koji je postojao prije pet godina e, više ne postoji. Znanstvenici, stručnjaci su počeli odbrojavati e, vrijeme do ponoći, a to je nešto što radimo već 30 godina. E, koliko se borimo protiv klimatskih e, promjena, toliko bi se trebali boriti i protiv ovog pitanja i trebali smo raditi na pitanju razoružanja. Predsjednik Obama je u govoru o stanju nacije idućeg dana, i to mislim prvi put, E, se nije ni osvrnuo na pitanje nuklearnog razoružanja. I on nije time jedini, ni jedna od drugih osam država s nuklearnim oružanjem e, ne razmišlja ozbiljno o smanjivanju i e, povlačenju iz nuklearnog oružanja, odnosno odvraćanja. Sljedeće pitanje kojem ćemo se posvetiti je koliko ambiciozno mogu biti e, želje Europske unije i drugih aktera da ozbiljno se e, bave smanjenjem nuklearnog naoružanja. Imamo nedavnu konferenciju u travnju. Možemo još detaljno o tome raspravljati. Pomanjkanje e, kontrole stavlja dodatnu odgovornost na Europsku uniju kako bi se više zalagala za razožuranje od e, nuklearnog naoružanja i osvrnut ću se na šest e, aspekata, dva o neširenju i dva o tome što Europska unija može činiti. E, kao prvo, pomanjkanje želje i aktivnosti nema mnogo napretka u zadnjih pet godina. Dva, dvije države sa najvećim e, naoružanjem jesu smanjili broj bojevih glava, ali isto tako e, ažuriraju e, svoja, svoja skladišta. Države koje imaju nuklearno naoružanje stotinu milijardi dolara godišnje troše na nuklearno naoružanje, što je doduše teško utvrditi. Države potpisnice su se dogovorili oko 54 e, konkretnih mjera koje se trebaju provesti prije ovogodišnje konferencije. E, posebno 22 e, koraka na razoružanju koje su vam poznate iz materijala su samo dijelom ispunjeni. Neke mjere koje su usmjene na status quo, na primjer zabrana testiranja i neproizvodnja materijala se poštuju, ali općenito se smanjenje naoružanja nije postiglo. Ima i vrlo negativnih razvoja od 2010. i mnogi smatraju da taj akcijski plan više ne treba biti ono čime se uspoređuje e, ovaj postupak. To je vrlo opasan argument jer E, zanemaruje da je akcijski plan bio tek opis status quo i e, to je vrlo opasan presedan jer ako same države s nuklearnim naoružanjem mogu interpretirati svoje obaveze e, kako onda postići bilo kakav napredak. Drugi aspekt je naglasak na vraćanju nuklearnog naoružanja posebno u Aziji ali i u Europi mnogi e, donositelji odluka smatraju da je iranska kriza bila razlog tome, a posebno ruska agresija na Ukrajinu koja je postavlja težak teret na ovaj ugovor. Jer kada je jednom ugovor prekršen, e, onda se dovede u pitanje i ciljevi iz memoranduma iz Budimpešte. No, svakako treba istaći da je Rusija, a ne druge dvije potpisnice, e, SAD i UK, zanemarile svoje, svoje obećanja. No, e, kao što je Fitzpatrick pisao, on smatra da su i ove druge združene države su krivci. Međutim, NATO treba insistirati na jačem e, poštivanju preuzetih obaveza. Na drugim mjestima vidimo napredak, a to je kod humanitarnog učinka. O tome će govoriti Rebeka, pa se neću u to upustiti. To je vrlo važan razvoj, vrlo pozitivan element koji je revitalizirao raspravu o razoružanju. U mnogim zemljama kao Njemačkoj ova bi rasprava bi mogla pomaknuti ovu e, cijelu temu. Međutim, moramo paziti da napori da se legitimiraju, da se delegitimiraju takvo nuklearno oružanje e, ne smije zapustiti. Treći izazov kod ne su nerješeni slučajevi. Sjeverna Koreja i Iran su tu glavne teme. Za Sjevernu Koreju će teško doći do rješenja, će biti teško doći do rješenja sve dok Pyongyang smatra da je nuklearno naružanje zadnja garancija protiv intervencije SAD-a. Nekih napredaka je bilo u Iranu nakon izbora Hasana Rohanija. Ključne razlike e, su prevladane. Dogovor oko opsežnog akcijskog plana bi bio velik napredak ovom sporazumu. Svakako bi to povećalo vjerojatnost da će pregledna konferencija biti uspješna posebno zato što će Iran ostati na čelu e, organizacije nesvrstanih. I četvrta težište iz perspektive Europske unije bilo bi dobro prenijeti napredak u razgovorima s Iranom u opće sporazume na preglednoj konferenciji, posebno za jače instrumente neširenja. To se odnosi na jamstva, na verifikaciju i na sposobnost Međunarodne atomske, agencije za atomsku energiju da istražuje vojnu dimenziju nuklearnih programa. Odgovarajuće izvješće naći ćete također u vašem dosjeu. Međunarodna agencija eh, je uspred, no, teško je prepoznati u ovih pet godina ako nema napretka kod naoružanja. Ključno je da taj proces postaje nepovratan. I na posljedku nešto o mogućoj Europske unije na preglednoj konferenciji. Kratkoročno mislim da je izazov u tome da se dogovori o zajedničkoj poziciji Ključna pitanja su koliko ambiciozna žele biti, trebaju biti ti ciljevi. Europska unija mora naći dogovor na vijeću, a te rasprave su u prošlosti bili rijetki trenuci kada su članovi vijeća morali e, doći do zajedničkog jezika. Ako države članice ne pronađu e, zajednički jezik, teško će biti doći do sporazuma. Naglasak je bio na instrumentima neširanje, a manje se pažnje posvećivalo nuklearnom naoružanju. tu se zapravo e, pronalazio najmanji zajednički nazivnik. Što se tiče krize u razoružanju, Europska unija se svakako mora više potruditi ove godine s obzirom na ulogu humanitarnih učinaka osim Francuske u sastanku u prosincu u Beču sve su članice sudjelovale. Agenda u predstojećim raspravama o Europskoj zajedničkoj strategiji se očekuju upravo sada u reviziji. 2003. napori oko ove strategije i agente protiv ne, za neširenje e, masovnog oružja su bile naglašene u vezi sa 9, 11. rujnom 2001. i nastojimo i s Irakom i nastojimo intenzivirati naše napore. Hvala vam lijepa na pažnji. Spreman sam na vaše, vaša pitanja. Hvala lijepa gospođa Rebecca Johnson. Drago mi je e, što sam primila ovaj poziv. E, razmišljala sam što bi sada bilo najvažnije. Dakle, ja ću vrlo kratko ukazati na glavna četiri izazova. O prvom je govorio Oliver, a to je pomanjkanje provedbe, ne samo akcijskog plana iz 2010. koji je donesen konsenzualno, nego i dugotrajni problem provedbe koji je započeo već na prvoj konferenciji NPT-a 1970. Tada se radilo o opsežnoj zabrani e, testiranja nuklearnog e, naoružanja, a zatim smo imali proces korak po korak i došli smo do sporazuma 2000. Glavni e, drugi izazov je Srednji istok. S obzirom na kratko vrijeme o tome neću puno govoriti. Imali smo konferenciju 2012. Finski voljeposlanik Jakolajeva je pokušao e, postići što bolji uspjeh, što se nije dogodilo, a tu je i sporazum o e, masovnom oružju, o kemijskom oružju e, koje je korišteno i u Siriji i tu je naravno Iran. To će biti jedna od glavnih tema koja će za sporazum 2015. biti velik kamen spoticaja. Što se tiče širenja, tu uključujem nuklearnu sigurnost, što nije izvorno dio ovog sporazuma, ali je uključeno nakon događaja 11. rujna. Tu je i predsjednik Obama se angažirao, to je zapadnjačka perspektiva, iako postoje i neke zemlje u razvoju koje se uključuju u ove konferencije, e, no tu postoji određenih zazora. O tome je također Oliver govorio. Četvrti dio izazova za koje ne očekujem veće poteškoće, ali će značiti određene promjene. Prema 2010. tu se govorilo o nuklearnoj renesansi, Imali smo e, tsunami koji je izazvio katastrofu u Fukushimi i tu taj e, preporod nekako je stao. Koristi se nuklearna energija e, u maloj, malim razmjerima za poljoprivredu, za medicinu, ali ne u smislu korištenja energije a i zbog e, povećane brige za sigurnost i zaštitu. Dakle, ključna pitanja e, krenut ću od povijesnih aspekata. Mnogima je poznato je taj članak šesti osnova za obvezu razožuranja nuklearne opreme za sve države ne samo za one koje posjeduju te, to oružje, treba stvoriti uvjete. I zato humanitarne inicijative od 2010. postaju sve važnije. I važan je i članak sedmi gdje se radi o slobodnoj zoni taj članak prihvaćaju sve države. Nekoliko pokušaja razoružanja su se osvjetočili oko sporazuma o zabrani testiranja iz 96. E, sve pregledne konference slabale su se na nevoljkosti država s nuklearnim oružjem da pristanu na tu zabranu sve do pregledne konferencije 95. Bilo je pregovora nakon neuspjeha na 90. o zabrani testiranja što je povećalo pritisak i omogućilo da konferencija 95. gdje je nakon 25 godina produžen ugovor se može proglasiti uspjehom. To je bio vrlo važan element. Ispričavam se zbog slajdova. 95. su se načela i ciljevi odnosili na ključne korake za nuklearno razožiranje i zabranu testiranje. I došli smo do dogovorenih 13 koraka, odnosno članaka 2000. E, na unilateralnoj, bilateralnoj, multilateralnoj i općoj razini. Akcijski plan iz 2010. je značio, nažalost, nazadovanje u odnosu na dogovor iz 2000. Sada e, dolazimo do 2015. gdje ne samo da ovih 13 koraka iz 2000. nije provedeno, međutim ne, nije proveden niti akcijski plan iz 2010. Dakle, stvar je vrlo složena. Države s nuklenom naoružanjem se osredotočuju na 95. To znači smanjivanje rizika i operacija. No, e, važne su dvije druge teme. Treća akcija koja pokazuje središnji dio programa iz 2000. dakle 13 koraka gdje se očekivalo pod e, člankom 6. smanjenje naoružanja, ali se vraćamo i na obamenu agendu svijet bez nuklearnog oružja. Dakle, ukloniti sve e, razmješteno i nerazmješteno nuklearno naoružanje kroz e, multilateralne, bilateralne, unilateralne i regionalne mjere. S obzirom na konferenciju 2010. koja se vrtila oko Srednjeg istoka i vraćanje 13 koraka u akcijski plan od 2010. Neke države članice i posebno ističem austrijske države, Austriju, Irsku, dakle i Švedska je tu bila uključena, Norveška koja znam da nije e, članica EU ali je europski partner, su se potrudile da pitanje uporabe nuklearnog oružja i posebno humanitarni učinci kroz odgovarajuće propise, na primjer zabrana kopnenih mina, pješač pješačkih mina i slično, ulaze u ovu agendu. Ovaj je članak e, dogovoren konsenzualno. To je okvir za sve točke iz akcijskog plana. S obzirom na e, katastrofne posljedice bilo kakve uporabe nuklearnog oružanja potreban je zakonodavni okvir. Dolazimo do konferencija u Oslu, u Najadi, na Jaritu i u Beču gdje je naglasak bio na humanitarnom učinku. I završit ću sa Bečkom konferencijom i objasniti kontekst, a završit ću s preporukom za Europsku uniju. Humanitarna inicijativa počinje od švicarske inicijative preko Novog Zelanda do Južne Afrike gdje je preko 150 e, država UN-a potpisala izjavu o humanitarnom e, učinku. Švicarska e, izjava zahtjeva da se zabrani nuklearno naoružanje a u Beču je čak 157 e, vlada zajedno sa Crvenim križom i polumjesecom su se izjasnilo da će posljedice e, biti katastrofalne, da će nadilaziti sve nacionalne granice da će agencije za humanitarnu pomoć će biti e, nemoćne i da bi uprava takvog naoružanja izazvala nesagledive posljedice. Zbog toga e, zastupnici svih nacija pa i ovdje u Europskom parlamentu zajedno s nacionalnim parlamentima i odgovarajućim europskim tijelima, mrežima i ovim sporazumom treba vlastite vlade e, uvjeriti da treba prihvatiti austrijski zahtjev. To je zahtjev e, iz e, Austrije preko, prema kojem treba postići sporazum iznad svih straničkih granica. Imamo tekstove. Molimo da predsjednica moli da se govor privede kraju. Postoje e, mnogo razloga da se prihvati ovaj zahtjev iz Austrije. Hvala. Bilo bi mi draže kada bi stručnjaci bili nepristrasniji u uvodnim izjavama. E, gospođa Gansland. Zahvaljujem gospođo predsjedavajuća i hvala vam što ste mi pružili priliku da govorim na ovom sastanku i predstavim e, europsko stajalište o e, nuklearnom razoružanju i neširenju nuklearnog e, oružja. Budući da će ove godine biti organizirana konferencija na to pitanje, to će biti najbitniji događaj vezano uz ovo pitanje ove godine. Ta konferencija će biti prepuna izazova. Tu postoji mješovita stajališta i razno razna ne procjene uspjeha razoružanja. Ono što je pozitivno e, je na primjer Iran i pregovori e, do 13.6.2015. godine sa zemljama E3 plus 3. Ono što će sigurno utjecati na ishod ove konferencije je e, neodržavanje E, konferencije o uspostavljanju slobodne zone e, na Bliskom istoku. E, upravo ste čuli izlaganje gospođe Johnson, odnosno o, i koja je govorila o humanitarnom utjecaju nuklearnog e, oružja, tu možemo vidjeti dvije strane. E, jedna koja govori o e, zabrani nuklearnog oružja sa simboličkom vrijednosti, a drugi druga skupina koja se zalaže za postepeno smanjenje nuklearnog oružja uzimajući u obzir sigurnost nuklearnog okruženja i e, tu također postoje i pitanje vezano uz neširenje nuklearnog e, oružja. Europsko, stajalište Europske unije što se tiče o konferenciji za 2015. godinu je još uvijek u izradi i vrlo intenzivno radimo na izradi ovog stajališta, ali Osnovno što vam mogu reći na ovom sastanku je sasvim očigledno moramo održati e, NPT kao temelj za režim neširenja nuklearnog oružja i to će biti naš ključni prioritet. Europska unija smatra da je sporazum o neširenju nuklearnog oružja temelj za e, stvaranje ne režima neširenja nuklearnog e, oružja i razoružanja u skladu sa člankom 6. NPT-a i to je bitan element u daljem razvoju nuklearne energije koja se koristi u mirne svrhe. Europska unija podržava e, učinkovitu provedbu sadašnjih e, propisa i radit ćemo sve što možemo da ovaj sporazum ostane i dalje na snazi. Mislimo da je bitno provesti ga na sva tri stupa koja sadrži i očekujemo da će države članice i pojedinačno i zajedno biti aktivne u provedbi sva tri stupa. Europska unija se zalaže za rad sa svim zemljama članicama za e, uspješnu, uspješan rad konferencije za 2015. godinu koja će e, postati temelj za daljnji e, rad, naročito za dvije, konferenciju 2020. godine kada će ovaj ugovor e, obilježiti svoju obljetnicu. Što se tiče E, režima neširenja nuklearnog e, oružja. E, očekujemo uravnotežene rezultate konferencije 2015. godine koja će zacrtati realne ciljeve za danji rad. Dozvolite mi da dopustim da je osnovni cilj Europske unije stvaranje uvjeta za svijet bez nuklearnog oružja u skladu sa ciljevima npt i promoc nacionalne stabilnosti e, svugdje. A kako bismo postigli ovaj cilj, Evropska unija će nastaviti na promoviranju sveobuhvatnog uravnoteženog teženog e, plana iz 2010. godine i u cilju održavanja konferencije za 2015. godinu i to po mape puta koja je izražena na konferenciji 2010. godine i očekujemo država članica da isto tako postupe. Kao što je malo čas spomenuto, dva e, pitanja su značajna za konferenciju 2015. godine, naročito pitanje oružja za masovno uništenje u slobodnim zonama Bliskog istoka, konferencija koja e, se trebala održati 2012. godine i e, pitanje humanitarnih posljedica nuklearnog oružja. Niz konferencije je organizirano izvan e, konferencije o reviziji NPT-a, na primjer u Oslu 2013. godine i u Beču 2014. godine. Gospođo predsjedavajuća, jasno mi je da nemamo dovoljno vremena, da kasnimo, ali imam još neke detalje, no ako želite mogu stati ovdje i onda ćemo odgovoriti na pitanje. Da, naravno možete se baviti tim pitanjima kada budete odgovarali na pitanja zastupnika. Sorry. Mrs. Sabajos, please. Gospođa Sabajos. Tak Zahvaljujem gospođo predsjedavića. Evo ja ću govoriti na švedskom, te vas molim da stavite slušalice. Na samom početku želim reći da mi je jako drago što se održava ovo javno saslušanje. Javno saslušanje je jako bitno za nas koji smo članovi odbora za e, obranu i sigurnost. Mi naravno svi želimo živjeti u stabilnom i sigurnom svijetu. Pitanje nuklearnog oružja je stoga značajno za sve nas. Također je jako bitno da e, konferencija 2015. godine bude uspješna. Ali imajući na umu sve ono što se dešavalo u posljednje vrijeme, na primjer u Ukrajini i drugim e, dijelovima svijeta gdje sigurnost nije zajamčena, možemo se zapitati koje su dobre perspektive za sve nas, e, kako možemo, hoćemo, li raditi na poboljšanju sporazuma o neširenju nuklearnog oružja ili ćemo ga pogoršati. Zapravo, humanitarna pitanja su pitanja koja me najviše brinu. Mislim da je to nešto što bismo trebali smatrati prioritetom, to bi trebao biti prioritet za e, sve države, postoje humanitarne posljedice koje su zaista strašne i također postoji pitanje nuklearne sigurnosti. Gospodin Majer je o tome govorio u svom uvodnom izlaganju. Istina je da ne znamo u kojim rukama čim rukama će nuklearno oružje na kraju završiti. Ne znamo da li dugoročno određena država će koristiti to oružje protiv svog naroda tu su pitanja koja se trebamo postaviti, dakle humanitarni utjecaj i e, sigurnosna pitanja. Možemo li e, tražiti od država da se ta dva pitanja sagledaju kao prioritetna pitanja u okviru konferencije e, koja će se održati ove godine? u ovih nekoliko mjeseci koje su nam preostala prije održavanja konferencije bi se države možda mogle pozabaviti ovim pitanjima jer zaista smatram e, značajnim razmatranje ovog humanitarnog pitanja i razmišljanje o tome što bi se moglo desiti kada bi se ta nuklearna tehnologija našla u pogrešnim rukama. Europski parlament je pripremio rezoluciju i doktor Johnson je govorilo o tome što bismo mogli učiniti još i jasno je da Europski parlament mora biti jedinstven eh, kada govori o ovom pitanju, jer jedino na taj način možemo imati utjecaj na pregovore koji će se održati za nekoliko mjeseci. Moramo sasvim jasno reći ono što mi želimo. Dakle, moramo se zapitati što želimo mi koji smo u Europskom parlamentu. Mi smo europski zastupnici, ali isto tako smo i ljudi koji e, su se nalaze na političkoj sceni u našim zemljama, zemljama iz kojih dolazimo, a to su zemlje u koje e, se često vraćamo i u moje zemlji, na primjer, vlada aktivno radi na nuklearnom razoružanju, što možda nije slučaj svim državama članicama, ali mislim da je jako bitno da mi kao zastupnici e, sasvim jasno znamo što želimo učiniti kako bi to mogli prenijeti e, i na nacionalnu razinu. Hvala, gospođa Jala. Zahvaljujem, gospođo predsjedavića. Najprije se želim ispričati zbog e, kašnjenja jer istovremeno se održavao sastanak odbora za promet. E, želim se zahvaliti e, govornicima na uvodnim izlaganjima. I ako mi dozvolite kratak komentar. Osobe koje pozivamo ovdje ne moraju sve braniti istu ideologiju. Jako je bitno čuti i različita mišljenja. Mi smo ovdje na sastanku pod odbora koji sam po sebi okuplja osobe koje imaju različita mišljenja, te stoga smatram e, da je bitno pozvati stručnjake koji imaju različita mišljenja. Ja se zaista želim zahvaliti gospođi Johnson na izlaganju, jer e, ona je zaista stručnjak u ovom području i radi na mobiliziranju e, javnog mnjenja. Veoma često ne uzimamo u obzir socijalne aspekte vezane uz ovo pitanje, a zapravo dosta ljudi može biti ugroženo u ovakvim situacijama i jako je bitno znati što možemo učiniti po tom pitanju. Ja želim uputiti pitanje upravo gospođi Johnson postoji pitanje e, razaranja o kojem se govori u NPT-u i možemo se zapitati zapravo kako će doći do razoružanja i uništavanja oružja. Da li tu uzimamo e, političke i, i socijalne aspekte u obzir? Da li je to pitanje koje je prihvaćeno od strane svih? Naravno moramo raditi e, i na e, prevenciji, ali osim preventivnog rada moramo E, se truditi na smanjenju e, sadašnjeg arsenala, odnosno sadašnje količine oružja. Jer inače ćemo e, ostaviti dojam da radimo samo na prevenciji, a da ne radimo na onom dijelu koji se tiče smanjenju količine oružja. Kao što je rekla gospođa Sebajes, gospođo Gansland, htjela bi znati kako po vašem sudu Europski parlament može poboljšati svoj način rada kako bi ga se više slušalo i kako bi mogao doprinijeti ovom pitanju razoružanja. Hvala. Mrs. Ward? Ward. Hvala. Stvarno mi je žao što nisam e, mogla doći ranije jer sam vrlo aktivna u ovom području. Znači imam toliko puno e, sada e, novih dužnosti da sam morala intervjuirati osobe koje će eventualno dodatno još raditi za mene. Ja sam iz sjevero-istoka Engleske, a velik broj mojih e, birača zapravo iz nužde rade u nuklearnoj industriji. Oni vjerojatno najviše od svega žele jednostavno e, imati jedan e, dobar posao gdje će imati siguran, sigurnost u životu. Međutim, za malo mjesto to i nije Bog zna kako nešto što je sigurno je dobro e, poznajem ovaj, e, ovu temu jer predstavljam ljude koji su e, zapravo svoje živote iz raznih razloga stavili na taj put iz ekonomskih razloga. Ja sam inače također sa zelenim križem bila u Fukushimi Zeleni križ postoje od kraja hladnog rata. A e, kolegica se ranije pitala kako ćemo mi raditi e, na tim pitanjima. Da, organizacije takve vrste već postoje, Zeleni križ jedan je od njih. Iskustvo koje ja imam je da oni vrlo dobro rade jer se babe vrlo teškim kako praktičnim aspektima ovoga, to su teški zadaci, ali isto tako iz političkog stanovišta. Dakle, oni, u, oni znaju kako se e, takvo oružje e, prestaje biti aktivno i bude sigurno. Inače, ja vrlo aktivno radim s građanskim društvom E, za Bečku konferenciju e, za civilno društvo, to je bilo, bila konferencija koja je bila jako dobra. Bilo je puno mladih ljudi i zato mi je bilo drago da sam ja tu sudjelovala u organizaciji. Bila sam dakle i na Bečkoj konferenciji i susrela mlade ljude i tamo je bila još jedna konferencija organizirana od strane od e, strane austrijske vlade. Ja sam e, tek nekoliko mjeseci u ovom parlamentu. Mislim da Europski parlament mora napraviti više. I mislim da e, trebamo napraviti više i na temelju onoga, onih propisa koji već postoje. Mislim da Europski parlament mora usvojiti rezoluciju gdje se traže da se načini sporazum koji će zabranjivati korištenje nuklearnog naoružanja. Jer zalaganje za mir je jedno od temeljnih vrijednosti europske integracije. Moramo se prisjetiti zašto se uopće i organizirala Europska unija. E, mi sada komemoriramo e, i e, obljetnice Velikoga rata a e, nuklearno naružanje je još e, puno razornije. Europski parlament mora vrlo jasno govoriti protiv nuklearnog oružja i e, zabraniti njegovo širenje. Hvala. Gospođa Lezing ima riječ. Understanding Mr. Schaffhauser. Ne, gospodin Schaffhauser. Ne, ja neću ovdje govoriti o samom e, tematici. Ono što ću ja reći je sljedeće. Zaista me iznenadilo ono što je rekao ukrajinski veleposlanik i na odboru za vanjske poslove. Oprostite, mi sada smo na jednoj drugoj temi dnevnog reda. Da, da, ali ovo je zapravo nešto što je vrlo važno za tematiku. Nismo pozvali ruskog veleposlanika. E, evo, ponovno smo zvali ukrajinskog veleposlanika, nitko nam nije rekao ranije da će to biti na dnevnom redu. Mislim da je bilo u redu da se pozvala i druga strana. Ja nisam sada bio na sastanku odbora ranije, e, zato što sam išao slušati ruskog veliposlanika na mizovitom odboru za odnose s Rusijom. Ako želimo biti neutralni, dobro je da slušamo obje strane kako bismo mogli sami na kraju shvatiti o čemu se radi. A e, ovaj rat je jedna vrlo važna tematika. Hvala. Gospodin Štetina, izvolite. Hvala. Dopustite mi da reagiram na ovo što je rekao e, zastupnica, e, zastupnik malo prije. E, budimo jasni, ja u tom sukobu ne želim biti neutralan. I uopće ne mislim da trebamo saslušavati ruske veleposlanike. Hvala. I ja bih se htjela javiti za riječ kao članica pododbora. Htjela bih se obratiti gospodinu Olviju Majeru i zanima me što on o tome misli. Govorit ću poljski. I za mene je važno da govorim materinjim jezikom. Ja se još uvijek sjećam 7. travnja 2010. godine. Tada se potpisivao novi e, sporazum, ali prije postupka ratifikacije, prije nego što smo ga pokrenuli, dakle, kada smo radili na startu, svi smo bili jako optimistični o tome kakav će program imati Obama. Tri dana kasnije došlo je do katastrofe kod Smolenska i odmah se promijenila osoba na čelu Kirgistana. A e, to u jednoj širem području, dakle na području nekadašnje sovjetskog, na području nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Mnogo se toga događalo s određenom velikom logikom. Dugo smo o tome govorili pred kamerama s optimizmom. Potpisao se sporazum Start i istovremeno se e, koncept reset ponovno počeo primjenjivati, što je samo smanjilo povjerenje u situaciju u zemljama srednje i istočne Europe. Ja kao što sam čula, dakle 2000, početkom 2007. godine da se već završio raspad Sovjetskog saveza i da u tom dijelu svijeta nema više izazova, te da je jedino što sada radimo u svijetu u kojem živimo suradnja s Ruskom federacijom. Zašto je i tako potpisan sporazum start velikim optimizmom? Ali pogledajmo sada strateške dokumente Ruske federacije, uključujući dokumente vezane za vojnu doktrinu. Nije se radilo o doktrini obrane, već vojnoj doktrini. I to kao konceptu vanjske politike. čini mi se, a naročito nakon događaja na e, granicama Baltičkih zemalja i Poljske 2009. godine, i to nakon što su neki dužnosnici Ruske federacije rekli da postoji mogućnost korištenja oružja za masovno uništenje živimo u jednoj situaciji koju uopće nismo mogli zamisliti. Međutim, iz ovoga što je rekao veleposlanik e, malo prije, rekao je da je ovo kampanja propagande. Mi u našem pododboru e, moramo biti vrlo oprezni. Osobni, no rado bih bila optimist baš kao svi mi, ne želim nikakve nuklearne opasnosti, ne želim oružje za masovno uništenje. Međutim, postupak razoružanja mora biti realan. Mora uzeti u obzir sve elemente i to prvenstveno realne elemente prijetnje. Ne bih se ponovno htjela naći u situaciji e, u e, koje smo se nalazili ranije. Hvala. Sada možda da e, dam dvije ili tri primjedbe, dvije kratke i jednu dulju. Što se tiče humanitarnih aspekata i e, situacije u oba tabora o kojim je govorio veleposlanik ranije. Ja mislim da će, bojim se, da će se o tome upravo govoriti kao prevalentnoj temi kada se bude pregledavao sporazum. I e, mislim da postoji izvjesna sinergija između ta dva pristupa. Politički gledano, to smo vidjeli na e, tri e, posljednje konferencije na tu temu. Sudjelovanje se proširilo. E, u Beću su bile e, sve europske zemlje osim jedne. I nakon e, onaj sastanak ranije nisu bili zadovoljni sa e, sa e, zaključcima. Međutim, nakon sastanka u Beču čini se da su obje strane bile zadovoljne. Iako će se većina država zalagati za postepeni pristup, ipak ova revizija je jako živjela cijelo pitanje. Ja se 25 godina već bavim tim e, pitanjima i ljudi koji su stručnjaci za to samo su sve stariji. A i u Berlinu smo to vidjeli na sastanku. Prema tome moramo paziti na to, moramo malo revitalizirati taj sektor i ne smijemo stalno to gledati u svjetlu dva suprostavljena tabora. E, druga točka je govorila Rebeka, a to je naoružanje e, i e, dakle gledamo na sam sporazum MPT Moramo reći sljedeće, ako se dovoljno vidljivo ne napreduje u nuklearnom razoružanju, ako odstupimo od akcijskog plana, bez obzira na to što bi mislili politički o tim sporazumima, onda će velik broj zemalja od toga jednostavno odstupiti. Prema tome, u samim sporazumima jasno je da ako se vidljivo ne bude zalagalo za nuklearno razoružanje da će cijeli taj sustav biti problematičan. Oni koji znaju što piše e, William Walter, znate da ima nekoliko sfera ovdje, ova e, vojna upotreba recimo Rusije i tako dalje i s druge strane e, civilne svrhe korištenja a moramo paziti što se sve nalazi između ta dva aspekta. I treća stvar, e, nuklearna sigurnost i što možemo napraviti da se borimo protiv oružja masovnog uništenja. Kakva je situacija u Europi? Do kraja prošle godine bio je jedan prešutni sporazum između Rusije i SAD-a da se ne dotiče mnogih tema vezanih suradnje prilikom neširenja oružja za masovno uništenje. Jedna i druga strana imale su u vlastitom interesu e, imali su dakle vlasti interes zbog toga. A onda vidite e, situacija sa Sirijom gdje i Rusija reka da 2016. godine neće sudjelovati u tome, osim dakle na samitu koji će se održati u Rusiji. Većina programa se nastavila, međutim vidimo da situacija mijenja. Rusija je sada završila sa svojim različitim programima e, gdje je SAD e, financirao. Mislim da ako je to kraj te suradnje, da će to biti loše za sve nas, a situacija bi mogla još biti i gora sa postojećim sporazumima o e, kontroli naoružanja. Novi sporazum start drugi zapravo bi trebali biti u našem interesu. Posljedice te krize mogle bi dovesti do toga da se ne poštuju sporazumi, odnosno da se raspadnu neki od sporazuma koji postoje. Neki od njih su vrlo stari, gotovo da bi čovjek morao provjeriti o čemu su. Ali, mislim da Europska unija mora igrati svoju ulogu, e, naravno i NATO. E, postoje e, neke pitanja gdje s vojnih aspekata možda NATO može više reći, ali Europska unija ima svoj glas i treba sačuvati dakle, tu normativu, te ugovore koje sada imamo i moramo nastaviti sa suradnjom kako bismo spriječili širenje oružja za masovno uništenje. I moram reći da sam puno radio na financiranju takvih programa, uključujući i u Rusiji, i mislim da moramo nastaviti s takvom e, s takvim radom jer će to pomoći našoj sigurnosti. Hvala, gospođo Johnson. Hvala na ovim e, vrlo izazovnim i dobrim pitanjima, e, gospođo Sabajos. Slažem se u velikoj mjeri sa vašim e, izjavama, posebno što se tiče humanitarnih posljedica ne samo zbog potrebe razoružanja nego i zbog nuklearne sigurnosti. Slažem se s vama, a u to spada i nešto što se ne spominje na sastancima o nuklearnoj sigurnosti, a radi se o e, krijumčarenja e, nuklearnog oružja i nuklearnog terorizam. Moramo biti vrlo realistični odakle, od koga takav terorist može doći do nuklearnog materijala kako bi e, napravio takvu eksplozivnu napravu ili čak stekao nuklearno oružje. Naime, to su vrlo složeni procesi i na kraju krajeva e, to je krađa ili e, neko crno tržište i time se vraćamo na onih devet država koje imaju takvo oružje. To su e, njihovi arsenali iz kojih proizlazi nesigurnost, njihove bojeve glave koje se čak transportiraju barem u Ujedinjenoj kraljevini po javnim cestama s juga Engleske gdje se proizvode sve do Škotske gdje se skladište i prenose na američka brodove i podmornice. I tu nastaju ti problemi nuklearne sigurnosti. Na tim raznim konferencijama Oslo, Najarita, Beč, e, a sigurna sam da će biti i drugih konferencija, tu se miješaju e, sve te teme. Združuju se različiti elementi koji su glavni razlog nastanka NPT-a. I nekada je vrlo frustrirajuće kada vidimo da argumenti e, iz humanitarnog tabora se ne poklapaju s argumentima onih e, naših koraka i elemenata. Pitanje je koje su pravi elementi za neki povijesni trenutak i u kojem redu slijedu se ti elementi trebaju sastavati. Ja se u velikoj mjeri slažem sa gospođom Gansland. NPT je vrlo važan kamen temeljac za sve naše ciljeve za neširenje nuklearnog oružja, razoružanje i sigurnost. Ali sve se više potkopava. Razoružanje i pomanjkanje provedbe je jedan od glavnih razloga zašto zemlje bez nuklearnog oružja gube nadu e, da će taj mehanizam uspjeti. I zato čine ono što Obama i Francuska i Europska unija na drugim mjestima e, žele učiniti. Naime, plasiraju se dodatni sporazumi, bilo da su to ad hoc sporazumi ili da su to ugovori i kao što sam ranije e, rekla, jedan dio ovih država se ne slaže sa zabranom testiranja. Ali važno je da postoji ta paralela jer ona vraća vjerodostojnost NPT-u. Oni od nas koji smatraju da je humanitarna akcija i zabrana testiranja korak napred, činimo to zato jer je to onaj dio koji pomaže zajednici za NPT i oni koji su izvan NPT-a za razoružanje, ali ne mogu pristupiti sporazumu jer nemaju nuklearno oružje, e, i to se ne može dogoditi. Zato nam je zato su potrebni paralelni procesi koji će uključiti Indiju, Pakistan, Sjevernu Koreju e, da se poveća pritisak na provedbu članka šestog. To bi pojačalo obveze iz članka šestog zabrana testiranja nije e, povećalo e, obvezu poštivanja NPT-a, nego je zahtjevalo da se u NPT-u e, prizna da testiranje čak i u miroljubive svrhe, koji je po izvornom NPT-u bilo dozvoljeno, se mora sada priznati kao dio zabranjene aktivnosti. I sada moramo dalje ispreplitati ove ugovore. Dakle, to je sastavnica i još jedna sastavnica da se i države bez nuklearnog oružanja mogu uključiti pod obvezama iz NPT-a za razoružanje. I time dolazim do odgovora na pitanje gospođe Ala Jale. Kako dolazi do razoružanja. U pravu ste, to nije samo tehnički proces, iako je naravno ispravnost tog procesa ključan, nego se radi i o političkom i društvenom procesu. Tehničko-vojni procesi su vrlo važni i vrlo složeni. A kao što je i sigurno e, razoružanje na području kemijskog e, oružja bilo vrlo složeno. Nuklearno gledano, e, ključni posao fizički se može obaviti samo u organizaciji samih država i mogu se verificirati međusobno. Ali druge države na primjer Ujedina Kraljevina koja je s Norveškom provodila istraživanja o tome kako se to može provesti kako bi nenuklearne zemlje imale sigurnost i jamstvo da se to događa. Međutim, tu okrećemo stvari naopako, jer vidimo da postoje nuklearni laboratoriji i u ovih devet država i Francuskoj i Ujedinjenoj Kraljevini. Oni rastavljaju bojive glave što znaju, ali onda plutoni i ti materijali ostaju i mogu se koristiti u drugim e, streljivima. I to je zašto NPT gubi na vjerodostojnosti za mnoge države. Zato što se moderniziraju. na, da li je to eh, top table ili neke druge teme u smislu prebacivanja eh, tih težišta zapravo samo prebacu ideju nuklearnog oružja kao odvraćanja u odnosu na potencijalne supaničke strane to zapravo nije bit odvraćanja kao da je odvraćanje jedino moguće kroz nuklearno oružanje nego zbog pripisivanja takve vrijednosti ovom naoružanju ovih devet država i u savezničkim zemljama i u Ujedinjenim narodima e, je tako teško od smanjenja nuklearnog naoružanja doći doći do toga da se ujedno i ne moderniziraju ta e, oružja i streljiva. Taj element bi bio ugovor koji zabranjuje da se demontirana e, oružje prenosi u druge aktivnosti. S pripremom za buduću uporabu i da se umjesto toga zahtjeva kompletno ukidanje i uništenje takvog oružja. Tu dolazimo do sljedećeg elementa, ugovor koji je moguć čak i ako nuklearne države se protive takvom ugovoru. To bi izmijenilo kontekst unutar kojega će se naći e, države s nuklearnom oružanje i povećati pritisak na provedbu članka šestog. I tako bi se povećao pritisak na razoružanje. Ne trebamo se u ovoj fazi baviti sa tehničkim pitanjima i verifikacijom, to su složene stvari koje i dalje mogu učiniti samo države s nuklearnim oružanjem. Ako bismo čekali da te, se te države slože s time, zamislite da smo čekali Siriju e, da pristane na e, odbacivanje nuklearnog, e, oprostite, kemijskog naoružanja. Međutim, u svijetu postoji većina država koja smatra da treba ukinuti nuklearno oružje. A da li to sad uključuje e, vremenski raspored ili ne? To će biti moguće kada ugovor prisiljava države da se ponašaju u skladu s dogovorenim. Dakle, to je onaj drugačiji put. Hvala lijepa. Gospođa Gansland Oprostite, previdjela sam da se javio Marek Jurek za riječ, no on će imati priliku govoriti nakon vas. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Hvala svim govornicima i svima koji su dali svoje pitanja i komentare. Ovo je važna prilika kada možemo naglasiti koliko je važna ova predstojeća pregledna konferencija za NPT. A već sam ranije rekla da je to ključni događaj ove godine na području neširenja nuklearnog naoružanja i razoružanja. Mi moramo udružiti svoje napore kako bi ova konferencija bila uspješna. Što se tiče službe za vanjsko djelovanje, mi ćemo i dalje se savjetovati s brojnim partnerima u cijelome svijetu. Treba znati da smo pozvali budućeg predsjednika veleposlanika Farukija iz Alžira da se pridruži sastanku direktora nadležnih službi u prosincu i na taj način možemo čuti sve dionike i njihove stavove. Gospođa Ajala je post postavila pitanje, ako dobro shvaćam, što Europski parlament može učiniti da poveća vidljivost i ulogu rada e, na sprečavanju širenja nuklearnog e, naoružanja, pa svakako se možemo družiti da bi pregledna konferencija e, doživjela uspjeh. Kada god ste u kontaktu sa parlamentarcima iz zemalja potpisnica NPT-a, e, pozivam vas da prenosite ovu poruku da je potrebno ojačati taj ugovor kroz e, osiguranje konkretnih rezultata na ovoj konferenciji kako bismo došli do opipljivih e, napredaka. Drugo, a različito, je podsjetnik da Europska unija vrlo aktivna da put, putem projekata e, propagira načela iza ovog neširenja. Kao Europska unija financiramo niz konkretnih projekata i konkretnu podršku za Međunarodnu agenciju za nuklearnu energiju, za atomsku energiju, zatim za provedbu ugovora e, o zabrani testiranja. Od 2006. Europska unija je uplatila 15 milijuna eura e, kao podršku za e, ugovor o zabrani testiranja. To su vrlo konkretne, praktične stvari koje jačaju ove strategije koje moramo i dalje slijediti i jako sam zahvalna podršci Europskog parlamenta za takve projekte. Evo tu ću stati. Hvala lijepa, možda bude i dodatnih pitanja. Sada Marek Jurek, međutim prevoditelji su s nama samo još nekoliko minuta. Hvala lijepa. U Europskom parlamentu su zastupljene nuklearne države, nenuklearne države, i jako dobro razumijemo pitanje neširenja, ali to se ne smije zloupotrebljavati. Već 15 godina Rusija primjenjuje ratnu doktrinu koja je usmjerena na države bez nuklearnog naoružanja. Memorandum o koji je trebao praktično provoditi neširanje je potpisan, ali je ove godine prekršen. Zato mislim da institucije poput onoga gospođe Johnson koji promatraju e, da se krši, e, krše obveze moraju imati na umu cjelokupan kontekst, dakle i očuvanje međunarodnog poredka, a ne samo e, poštivanje e, onoga što žele nuklearne države. E, odmah odgovor ili da. To su vrlo složena pitanja. Sve naše institucije na tom području moraju imati svoje tehničke elemente, ali moraju utjecati i na političko ponašanje. Ja se slažem sa ovim što je rečeno, želimo da je dijalog e, što je moguće konstruktivniji i dobar ishod konferencije kako bismo mogli razviti bolje instrumente kojima ćemo se baviti upravo ovim točkama o kojima govorite kada e, nuklearne države se ne ponašaju u skladu s e, obvezama i donose zakone koji imaju veze sa nuklearnom prijetnjom. Nadam se da ćete podržati inicijativu i da će Europski parlament e, donijeti rezoluciju o ključnim pitanjima kao što su humanitarne posljedice i kojima će se unaprijediti sigurnost i neširenje. Hvala lijepa. Ispričavam se što moram završiti sastanak, ali e, želim svakako reći koliko smo zahvalni našim prevoditeljima što su nam dali dodatno vremena za ovu temu. Hvala vam lijepa.